zbog toga što ćemo također osvojiti i preporuke od preporuke koordinatora od 16. studenog. Izgleda da nema e, nikakvih primjedbi, tako da će se onda nacrt, odnosno prijedlog dnevnog reda osvojiti sa tim e, i sa tom izmjenom. Što se tiče druge točke dnevnog reda, radi se o priopćenjima predsjednika. Prvo priopćenje Odnosi se na posjet Dubaju koji je bio dio e, izvještavanja, odnosno praćenja MOPA montreal, Radi se o e, stvarima koje uništavaju ozonski sloj. Zatim sljedeća Sljedeći sastanci imamo i sastanak sa, za, sa odborima odbor Agri i Deve. Treći 12. od 10.30 do 11.30 imat ćemo razmjenu mišljenja sa FAO-om povodom Međunarodne godišnjice tla. Sljedeći izvanredni sastanak Envija će se održati 14. prosinca uvečer u ponedjeljak. Nadamo se da će to biti u 7 gdje ćemo glasati o primjedbama, odnosno prigovorima na mjere e, iz komitologije. Što se tiče prevođenja, mislim da smo imali puno više e, jezika nego što nam je potrebno. Imamo prevod e, na 22 jezika, dakle sve osim estonskog i irskog. I naravno, oni koji nisu ovdje kao i obično u elektronskom obliku možete ga pratiti i također putem interneta. On uh, next item, item on the Što se tiče točke tri dnevnog reda, što se tiče preporuka koordinatora To smo elektronski dostavili, ako nema nikakvih prigovora, onda se može smatrati da su oni usvojeni. Što se tiče točke 4 dnevnog reda, radi se o usvajanju zapisnika sa sjednika od 3. rujna i 15. rujna 2015. Ako nema nikakvih prigovora do kraja ovog sastanka, onda će se smatrati da je zapisnik usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda je povratno izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima vezano za četiri teme. Prva je medicinski proizvodi i in vitro diagnostički medicinski proizvodi. E, izvješća Vilmon i Lize. U međuvremenu smo imali dva trijaloga. Sad imamo ukupno četiri trijaloga. 10.11. smo imali e, takav sastanak. Tu smo razmotili različite teme i u principu smo se dogovorili oko nekih definicija Dakle, vezano za različite aspekte ove teme, testiranje za pacijente i tako dalje. I e, također u principu je došlo do dogovora oko e, neke diagnostike i na sljedećem sastanku su riješene e, neke stvari koje nisu dogovorene na prethodnim e, trijalozima. Nažalost, predsjedništvo nije e, bilo u stanju dostaviti kompromisni prijedlog zbog toga što čekaju da dobiju mandat za to na koreperu. No, pitanja koja su dogovorena, radi se o estetskim proizvodima, in-house izuzećima, i također izuzeća za bolnice. Peti trijalog će se održati 3.12.2015. Zatim imamo ograničenje emisije homologacije tipa za motore s unutrašnjim izgaranjem za izvan cestovne pokretne strojeve. 16. E, studenog je održan trijalog e, i su zakonodavci su se dogovorili oko svega također oko označavanja strojeva, e, neki oblici lokomotiva i odredbe koje se odnose na mogućnost stavljanja tržište strojeva za e, iskorištavanje ruda. I na sljedećem trijalogu će se raspravljati o, o riječnim plovnim putevima i nekim drugim temama. Što se tiče smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila, glavna tema je bilo postizanje konsenzusa o Lisabonskom ugovoru. Znači imali smo e, tehničku raspravu, no u jednom momentu je sve stalo jer se nismo se mogli dogovoriti oko toga da li će se izdavati delegirani ili provedbeni akti Znači sad će se na tehničkoj razini pokušati osmisliti neka rješenja za sljedeću rundu pregovora. Također kontrole aktivnosti koje poduzimaju radi primjene propisa o hrani i hrani za životinje, pravilnika o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnog reproduktivnog materijala i sredstva za zaštitu bilja. Prvi trijalog je održan 9.11. je dao svu zakonodavstvima mogućnost da raspravljaju o nekim stvarima gdje su već e, postigli visok stupanj dogovora i da se dogovori vremenski raspored. Tri tehnička sastanka su omogućili stranama da sve ovo razmotre i tehničke aspekte ovih dosijeja. Drugi trijalog će se održati večeras. So, and looks like, <laughs> I have to give the floor to... sada moram sam sebi dati riječ, zato što sljedeća te, tema na našem dnevnom redu, točka 6, je prigovor u skladu s člankom 106. Radi se o popisu inozivnih stranih vrsta. Možda se, ćete se sjećati, ta uredba je predložena od strane komisije krajem 2013. i parlament i vijeće su je osvojili na prvom čitanje početkom 2014. To je bila izborna godina i bilo je veoma teško da se e, uopće vode pregovore da se usvaja taj dosije. Prijedlog je bio predložen bez ključnog elementa, to je popis tih invazivnih stranih vrsta. Bilo je veoma teško e, voditi pregovore, dali smo sve od sebe da izbjegnemo upravo ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo. I zemlje članice i komisija su odbili prihvatiti delegirani akt kojim će se uspostaviti taj popis e, invazivnih stranih vrsta i onda je dogovor e, postignut tek kada su se na trijalogu sve strane dogovorile da će delegirani akt e, sa procjenom rizika tih invazivnih stranih vrsta će biti usvojen prije nego što se sastavi popis. E, nažalost, to se izgleda nije dogodilo i ja se sad, sada ulažem prigovor na taj popis. Zašto? Kompleksni su razlozi i imate tekst prigovora. Dosta imamo tema za raspravu danas, pa ću samo spomenuti dvije stvari. Jedan je prijedlog delegiranog akta o procjeni rizika, a drugi je rezultat, odnosno mogući rezultat ovog pristupa komisije nakon e, ovog e, usvajanja zakon, zakonodavnog propisa. Što se tiče ovog delegiranog akta o procjeni rizika, komisija je dostavila Enviju nakon e, ulaganja ovog prigovora takozvanu informativnu bilješku gdje stoji citiram kako bi se uzelo u obzir najnoviji e, znanstveni podaci vezano za ovlasti komisije da u skladu sa člankom 5.3 e, usvaja delegirane akte i da se vidi da li neka vrsta može uspostaviti održivu populaciju, proširiti se u okolišu i da se također dade detaljan opis svih elemenata koji se trebaju uzeti u obzir kako bi se e, napravio taj, ta procjena rizika. Kraj citata. To zvuči kao bi delegirani akt u skladu sa e, člankom 5.3 uredbe, nešto dobrovoljno, nešto e, komplementarno gdje se samo neki elementi definiraju nešto što se može učiniti u kasnijoj fazi. U stvarnosti, delegirani akt o procjeni rizika u skladu sa člankom 5.3 je ključan da bi se dobile točni, usporedivi i transparentni podaci od zemalja članica kako bi se mogli e, napobrojati one invazivne e, strane vrste koje udovoljavaju svim kriterijima navedenim u 5.3 e, i ovdje citiram iz uredbe. E, to je dio koji komisija izbacila diplomatski iz e, svog teksta, dakle da se dade detaljan opis primjene točaka A do H stavka 1 članka 5 Dakle, metodologija koja će se primjenjivati u procjeni rizika uzimajući u obzir relevantne nacionalne i međunarodne standarde i potrebu da se prioritizira djelovanje protiv invazivnih stranih vrsta koji e, su povezani ili koji imaju potencijal da e, imaju snažan učinak na raznolikost i tako dalje i tako dalje. Svjesni toga, e, pregovaračke strane su se dogovorile da se napravi jedan provedbeni akt, ali delegirani akt je potreban da bi se napravio taj provedbeni akt gdje će biti popisane sve te vrste. Zaista je strašno da komisija sada kaže, to je skandalozno, da uredba ne navodi. Zato što je potpuno jasno iz e, članka 5.3 koji sam citirao da to jest potrebno. Potpuno je jasno da se, e, ako se koriste e, pogrešni postupci, da ćemo dobiti pogrešne rezultate e, i komisija koristi stare podatke, stare procjene rizika, i tu se koriste elementi e, članka 4.6. Rezultat je zaista jako loš. Razgovarao sam sa stručnjacima koji su radili na izradi popisa i oni također nisu zadovoljni sadržajem tog popisa. Ovo je nacrt popisa, prijedlog popisa gdje nemamo e, nikakve vrste, nijednu od vrsta koje bi trebale biti posebno ove kopnene vrste neke i čak i one vrste koje bi trebale biti na popisu po uvodnoj izjavi 14. I imamo Nasuana Sua e, koja e, navodi se da živi samo na nekim mjestima na Balarskim otocima i da je jedva prisutna Zatim imamo rakuna, ali ne rakunskog psa koji je vjerojatno puno opasniji. Imamo lesihiton, jednu e, vrtnu biljku, ali jedna druga, e, notweed, nije uopće navedena, ako jedna od najopasnijih, a hornija jest na popisu, ali ambrozija nije. Dakle, imamo jedne, neke od najotrovnijih, najopasnijih e, e, korova koji su navedeni, koji nisu navedeni, a neke biljke koje uopće nisu niti tako invazivne, niti tako opasne jesu. Zašto je to problem kada se kasnije može ažurirati taj popis? Veoma jednostavno. Ja već 20 godina radim na tim invazivnim stranim vrstima i mogu vam reći na osnovu tog iskustva ovo. Za izgradnju povjerenja i suradnje sa javnošću jedino na taj način možemo riješiti problem tih invazivnih vrsta. Ako jedan krivi korak ugrozi tu suradnju e, i to povjerenje, povjerenje se ruši i treba će godine da ga se ponovno izgradi. Ovo je prijedlog komisije, ako se on usvoji, nitko ne može ljudima objasniti, ljudima u Europi, zašto Europska unija e, samo e, želi uništiti njihove omiljene e, vodene biljke, a druge biljke koje zaista ugrožavaju ekosustav nisu proglašene opasnima. Komisija kaže da čeka usvajanje tih delegiranih e, akata i da se usvoje ciljevi e, do 2020. Ali uredba je usvojena tek nakon dvije godine odgađanja i ovaj e, popis će nas vratiti godinama unazad zbog toga što ćemo izgubiti povjerenje europske javnosti. Dakle, zamolit ću komisiju da ponovno e, napravi uvjete za procjenu rizika i da ponovno razmotri sve ovo što je napravljeno, da objasni zemljama članicama da postoji također i e, cijena nedjelovanja, ne samo e, troškovi povezani sa provedbom nekih mjera, nego i sa time da se ne radi ništa. I sada EPP Renate Somer se trebala javiti, ne, nije ovdje. Ah, yes. Yes, Chair, can I make a point of order? Uh, e, samo vezano za poslovnike. Je li dobra ideja da se traži od komisije da prvo odgovori? zato što mi svi možemo ponavljati te stvari, ali možda bi bilo bolje da prvo slušamo komisiju prije nego što mi e, izdamo ikakvu e, izjavu s naše strane. Mislim da ako se nitko ne javlja za riječ, onda možemo, mislim, dati riječ komisiji. Ako se komisija slaže. Slažete li se? Evo, izvolite, imate riječ. Hvala. Uvaženi članovi, kao prvo želim vam se zahvaliti na tome što ste nam e, omogućili da objasnimo ovaj proces za koji smo se odlučili u izradi ovog popisa i ponavljam još jednom da komisija zaista je odlučna da se u potpunosti provede uredba 1143 kroz 2014. To je uredba o invazivnim stranim vrstama. Kao što smo naveli u našoj srednjoročnoj reviziji strategije o bioraznolikosti, ključni korak, ključni akt koji će omogućiti postižanje našeg e, zajedničkog cilja, to je e, da se sačuva bioraznolikost u EU do 2020. Važan prvi korak je usvajanje ovog popisa. U nacrtima reakcija, ovih prvih reakcija iz vijeća odbora regija i Europskog parlamenta koje je dobila e, Europska komisija na svoje izvješće, pozivaju nas da učinimo sve što možemo da se što je moguće prije usvoji taj prvi popis zato što će se na taj način aktivirati cijeli niz elemenata uredbe, to je veoma važno zato što onda zemlje članice trebaju e, usvojiti te instrumente koji će omogućiti provedbu najvažnijih elemenata e, uredbe, primjerice mjere za e, zadržavanje, zabrana trgovanja i tako dalje. Neću e, sada ponavljati sve ove elemente koji su sadržane u informativnoj bilješci, nego ću samo naglasiti neke od elemenata. Primjerice, usvajanje uredbe na trijalogu, ako se vratimo na to, prijedlog da se ovlasti komisija da usvaja te e, delegirane akte koji e, će detaljnije navesti e, te kriterije nije nešto što je bilo samo u trijalogu izrečeno, nego je to već bilo prisutno u prvom prijedlogu komisije. Veoma je važno da komisija ima tu ovlast i mi zaista želimo napraviti taj delegirani akt, ali mi prvo hoćemo nešto naučiti iz ovog procesa osvajanja tog prvog popisa? Koji su elementi u kriterijima koji su navedeni u članku 4.3 koji bi se trebali dalje specificirati zato što su oni već sada dosta jasni i e, mi smo već napravili neke studije i jasno nam je e, što tu stoji i e, znamo, već smo razgovarali sa onima koji se time bave. Ne slažem se e, da je popis e, uvjetovan političkim pritiscima. Mi smo zaista se skrupulozno držali kriterijima koji su navedeni u samoj uredbi kako bismo utvrdili koje e, vrste se trebaju staviti na popis, a koje ne. Jedna od najvažnijih kriterija jest da postoji taj, proc, mora postati procjena rizika. Znači imamo cijeli niz e, vrsta koje je spomenuo uvaženi zastupnik, primjerice e, ovaj rakun dog ili e, neka američka biljka gdje nisu svi elementi odnosno već nisu postojali, nije postojala procjena rizika koja bi udovoljavala tim kriterijima, mi znamo da zemlje članice rade na tome da poboljšaju e, procjenu rizika i čim procjena rizika za te vrste bude udovoljavala kriterijima, komisija će bez okljevanja staviti tu vrstu na popis koji će onda biti e, dostavljen odboru koji je za to zadužen. Postoji cijeli niz e, invazivnih biljnih vrsta koje jesu na popisu zbog toga što procjena rizika udovoljava kriterijima, vodeni ljiljan, odnosno zumbul, e, koji e, izaziva velike probleme i veoma je važno da e, se on uvrsti na popis kako bi zemlje članice mogle poduzeti korake kako da se spriječi širenje ove jako invazivne vrste ima cijeli niz vrsta koje su se već dokazale kao vrlo invazivne i da predstavljaju snažnu prijetnju e, bioraznolikosti u Europskoj uniji. Zato smo mislili da možda ne bi bilo mudro da prvo raspravljamo o e, daljnjem, daljnjoj razredi kriterija koje već jesu sadržani u uredbi, nego da kao prioritet e, se pozabavimo onim vrstama za koje imamo već kvalitetnu procjenu rizika, da ih stavimo na popise i da onda brzo usvojimo taj popis. Mi e, ćemo sljedeće godine ažurirati taj popis kada će mnoge od vrsta koje je uvaženi zastupnik imenovao e, biti imati procjenu rizika i udovoljiti tim kriterijima i također mislimo da je veoma važno da se to učini što je moguće prije. Još jedan komentar e, u nacrtu rezolucije da nema dovoljno informacije u parlamentu i u javnosti o tom procesu naglašavam da svi zapisnici sa svih sastanaka odbora, e, sve studije koje je provela komisija, sve relevantne informacije su e, u e, registru komitologije na web stranici komisije i u registru samog odbora, tako da mislimo da imamo e, sve ove informacije, da smo ih stavili na raspolaganje javnosti i ako ima kakvih pitanja mi ćemo na njih odgovoriti kao što smo to činili i do sad. A to vrijedi naravno i za zastupnika u Europskom parlamentu. Evo ja ću reći toliko. E, samo ću e, reći da je komisija se skrupulozno držala uredbe i samo još da naglasim da uredba ne navodi da delegirani akt kojim se dodatno razrađuju elementi procjene rizika je preduvjet za usvajanje popisa. Mi smo provjerili to sa pravnom službom eh, Europske komisije zato što postoji krajnji rok eh, koji je dobila komisija. Dakle, do 2. Eh, siječnja mora dostaviti komisija taj prvi popisi, tako da iz tog razloga nije točno da se radi o preduvjetu za usvajanje delegiranog akta. Dakle, da ti kriteriji moraju biti razrađeni prije usvajanja prvog popisa. Mislimo da bi bilo bolje da se ti kriteriji dalje razrade kada jednom već imamo iza sebe to iskustvo tako da ćemo staviti taj, bolje bi bilo da počnemo primjenjivati popis na koje već imamo vrste koje imaju kvalitetne procjene rizika. Hvala. Sada je trenutak da kolegama i kolegicama dam riječ. Fionar, izvolite. Puno hvala. Možda vam to nije jasno sada, ali meni je zaista dosta ovog dijela za danas. Eto, javio sam se za riječ i brzo ću proći kroz argumentaciju. Naime, znamo svi da je ovo važna tema, da stoji mnogo novaca i tako dalje. Ja sam slušao izlaganje komisije. Moram vam reći jednu stvar još uvijek imam određene dvojbe glede toga radili se ovdje o dobro organiziranim rezultatima procjene rizika. Posebno sada kada sam ovo sve čuo, a čuo sam što je komisija rekla, postoje mnoge vrste za koje se ne obavljaju standardne procjene rizika u državama članicama. No, postoje mnogobrojne vrste za koje je zaista teško shvatiti zašto nisu uvrštene na popis. Jednako tako, postoje neke vrste koje, barem meni, jesu uvrštene na popis, a nije mi jasno zašto. Neću sada ponavljati primjere prethodnog govornika. Eto, mislim da e, se mogu odmaknuti od svojih bilježaka za ovaj govor i govoriti slobodno. Dakle, kada govorimo o životinjama u vodnim staništima, recimo američki jastog koji već dugo živi u Švedskoj nije uopće spomenut, niti pacifička oštriga koja se uzgajala u nekim dijelovima Europe, a sada je u istim teškoćama kao i jastog. Zatim imamo jednu vrstu ribe koja također predstavlja veliki izazov i zaista je u Švedskoj veliki prioritet i predmetom svih politika, no nije na ovom popisu. A onda imamo drugu vrstu ribe i riječne rakove koji nisu toliko ugroženi, a na popisu jesu. Ja sam kontaktirao s predstavnicima komisije i onda mi je rečeno gledajte, nemojte brinuti oko toga da riječni rak nije na popisu, e, nemojte uopće imati bilo kakve bojazni oko e, lovljenja riječnog raka i tako dalje. A onda se pitam ako bojazni nema, zašto je ta vrsta uvrštena na popis? Prema tome, ja osobno nisam utješen ovim popisom, već je to samo izvor novih briga. Moji glasači, tamo gdje ja dolazim, su zaista puni različitih bojazni. Uglavnom se brinu više za one vrste koje su uvrštene na popis zbog toga što su na popisu. Eto, već sam spomenuo američki, američkog jastoga i pacifičku oštrigu. Dakle, neću sada ulaziti u to jesmo li mi ili nismo dovoljno informirani, ali zaista mi je teško vidjeti logiku na temelju koje je popis sastavljen. Zahvaljujem vam na pozornosti i još jednom želim reći, mi u EPP-u nismo uvjereni da je popis kvalitetan, barem ne ovakav kakav sada je. U redu, hvala. Gerbrandi. Hvala gospodine predsjedniče. Eto, ne znam odakle bih počeo. Početi ću sa srednjoročnom revizijom strategije o bioraznolikosti. Radi se o dokumentu punom upozorenja i crnih misli, no bilo je tu i nešto dobro vezano uz invazivne strane vrste i uz našu borbu protiv njih. Dakle, zašto smo dobili zeleno svjetlo u toj reviziji strategije? Naime, u teoriji ili na papiru čini se da je sve u redu, da sve činimo prema planu i da samo čekamo narednu fazu u kojoj ćemo u praksi obaviti svoj posao. To je, barem prema mom mišljenju, upravo ono što komisija sada čini. Komisija je preuzela svoje ovlasti, a jednako tako u vrlo kratkom roku do 2. siječnja sljedeće godine, dakle za manje od mjesec dana, treba dovršiti svoj prvi popis invazivnih stranih vrsta. To će biti prvi takav popis na europskoj razini. Hoće li to biti savršen popis? Pa neće uopće neće. Evo primjera iz zemlje iz koje ja dolazim. To je nizozemska. Imamo problem sa vrstom štakora koji se zove, e, e, to je sa vrstom glodavca koji se zove nutria muskrat. Dakle, kada je počeo COP21, e, u Parizu odmah se razgovaralo i o stranim invazivnim vrstama. Mi imamo velikih problema sa vrstom mask jer se ne mogu prilagoditi um, klimatskim promjenama. I zaista me iznenađuje da muskrat ili ondatra nije uvrštena na popis stranih invazivnih vrsta. Ne znam um, Trebam li sada uputiti neke prigovore? Isto tako, mislim da je komisija obavila svoj posao u roku u kojem je to morala učiniti. Mi smo željeli da nam svoj prijedlog popisa pošalje i prije 2. siječnja sljedeće godine. Pogledali smo popis i on je daleko od savršenstva. Komisija želi sa dostatnim alatima smanjiti rizike u nadolazećim godinama. Ja sam uvjeren da će ona to i uspjeti učiniti. Dvoje kolega koji su imali prigovor, imali su prigovor na temelju političkih kriterija, a ne znanstvenih. Ja nisam znanstvenik, koji se bavi ovim područjem rada, pa se moramo osloniti na, na ono što čujem od drugih. Moram reći da se radi o popisu zasnovanom na znanstvenim podacima, a to znači da po samoj naravi stvari moramo koristiti znanstvene kriterije. Naš je kolega ranije rekao da ono što govori, govori ne samo na temelju popisa gospodina Somera, već i na temelju vlastitog iskustva. Ja mislim da se tu radilo više o političkoj prosudbi nego o prosudbi znanstvene naravi. Tako da sam donekle iznenađen time što se sada bavimo ovom temom. Jednako tako Iznenađen sam e, time što postoji cijela koalicija protiv ovog popisa. Neki se zalažu za duži popis, neki za kratki popis, neki kažu da je komisija dobro učinila svoj posao. Ja neću ulaziti u to, samo želim ustvrditi da sam iznenađen. Moja politička grupacija želi dati komisiji svoje povjerenje, no želimo da komisija i dalje radi na tom popisu. Želimo da ovaj prvi popis bude tek prvi korak u našoj velikoj borbi protiv stranih invazivnih vrsta. Budem li čuo da je upravo to stav Europske komisije, onda se moja grupacija neće protiviti. Uzmemo li temu bioraznolikosti kao ozbiljnosti? ozbiljnu temu i analiziramo li ozbiljno strategiju o bioraznolikosti, onda ne bismo niti trebali blokirati nastojanja da suzbijemo strane invazivne vrste. Trebali bismo upravo suprotno vršiti pritisak na komisiju da nastavi sa svojim radom i ne ostane samo na prvom popisu. Hvala. Hvala vama. Suzana Malioris. Izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je vremenski raspored bio dobar i da problemi koje smo ovdje već spomenuli e, su s tim u vezi. E, sada imamo jedan treći plan e, i popis. Temeljni problem je da smo imali razne kriterije. I to je onda sve samo krpanje po mom mišljenju. E, to nije dovoljno. Imamo tri jasna problema. Pitanje kada je neka vrsta invazivna, kada moramo nešto učiniti protiv nje, onda sljedeće je pitanje troškova E, koji će troškovi nastati ako ne djelujemo države e, članice e, nisu dovolj, dale dovoljno obavijesti dovoljno povratnih informacija stoga nemamo <clears throat> ideje koliko bi to moglo koštati cilj je da sprečimo e, širenje novih invazivnih vrsta, a ne nužno da e, se borimo e, protiv već postojećih invazivnih vrsta, jer bi tako imali više uspjeha. Treće, mislim također da ovo sastavljanje list popisa mora spojiti nekoliko različitih kriterija. To mora biti e, e, cjelovitije, a ne ovako da imamo krpanje nekih rupa stalno. E, onda bismo to mogli prihvatiti. Moramo prvo napraviti prvi korak na kojeg će slijediti drugi i treći korak. A države članice E, se pozivaju da zaista daju povratne informacije o troškovima. Hvala. Gospod, izvolite, oprostite. Hvala. Kao članica ove moguće koalicije želim reći nekoliko stvari. Ispričavam se što sam kasnila pa nisam čula izlaganje komisije. Ispričavam se ako ste o ovoj temi već govorili. No, želim reći sljedeće. Kada prigovaramo ovakvim temama, to ne činimo olako, barem ne ja osobno. Ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni tijekom prošlog e, parlamenta i kao izvjestiteljica u Sjeni uvijek sam se trudila proučiti i naučiti kakve to različite invazivne vrste postoje zbog kojih imamo problema. Naravno, kada ste izvjestitelj u sjeni, učite ne samo o svojoj zemlji, već i o drugim zemljama. Nakon što sam to učinila, zaista sam dobila uvid u širu sliku o vrstama koje bi trebale biti uvrštene na popis. Bio mi je zaista šok otkriti da postoji niz vrsta, posebno biljaka, o kojima jesmo raspravljali i za koje smo smatrali pa da, pa apsolutno je razumljivo da će biti uvrštene na popis, a na kraju nisu završile na popisu. Ja shvaćam da postoje zato razlozi, da postoje procjene rizika, da su države članice to obavljale na različite načine i da neke vrste nisu uvrštene u popis. No ako na kraju kao rezultat toga imamo popis koji ne zadovoljava, to trebamo riješiti odmah sada, a ne kasnije očekivati promjene. Ja se slažem s onima koji zagovaraju pritisak koji treba vršiti na komisiju kako bi se popis promijenio. Međutim, u ovom slučaju je jedini način da vršimo taj pritisak upravo taj da se protivimo popisu. Ukoliko to ne učinimo, cijeli će se proces otegnuti, a mi bismo u stvari sada trebali odaslati signal državama članicama da se s ovim treba ozbiljno pozabaviti. Ovdje se ne radi samo o tome da trebamo izbjegavati one vrste koje će nastajati previše novaca kako bismo ih smanjili i obustali. Ja bih, e, dakle, svakako glasala za e, prigovor ovom popisu. To znači da se zalažemo za dodatno promišljanje i rješavanje stvarnih problema s kojim se suočavamo. Hvala. Čini se da se nitko ne javlja za riječ. Budući da je tom tako mogu još jednom, ali kratko, dati riječ komisiji. Izvolite, možete reagirati na ono što ste čuli ako želite. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da je ovdje jasno da svi smatramo da popis nije niti dovršen, niti najbolji mogući. Postoje međutim brojni ljudi koji smatraju da je na popisu previše vrsta, a ima i onih koji smatraju da ih je premalo. Zato moramo posao obaviti kako treba. I moramo prije no što vrstu uvrstimo u popis proći kroz sve što propisi od nas zahtijevaju. Sada bih se nadovezao na neke od vrsta koje ste spomenuli. Američki jastog. Znamo da se na tome radi. Upravo se radi na procjeni rizika, a ona nije dovršena i zbog toga on nije uvršten na e, popis. Riječni rak i signalni rak još uvijek nije na popisu zato što smo čuli mnoge socioekonomske argumente zašto ga ne bismo trebali uvrstiti na popis. No, Uvrstili smo ga na popis jer moramo izbjeći situaciju da se previše proširi. Naime, postoje još vodotokovi i rijeke u kojima on još nije e, prisutan. Dakle, želimo izbjeći prekomjerno širenje. Ako negdje već jest, onda ga se može loviti, može ga se trgovački iskoristiti, samo moramo paziti da se ne širi previše i ne na ona područja gdje sada nije prisutan. Postoji nekoliko vrsta koje su se možda već jako proširile u jednoj ili dvije države članice, a mi želimo izveći situaciju da ih se počne prodavati u trgovinama za kućne ljubimce ili da se prošire na otoke gdje bi zaista moglo doći do velikih problema. Dakle, želimo uvijek osloniti se na one znanstvene podatke koje u datom trenutku imamo na raspolaganju Jednako tako želimo poštivati propise i uvrštavati samo one vrste koje zadovoljavaju sve kriterije. Još jednom ponavljam, zaista se trudimo, radimo na tome, poboljšat ćemo popis, ali sve vrste moraju proći kroz procjenu rizika i ispuniti sve kriterije za uvrštenje. Hvala. Hvala vama. Zaista mi je drago čuti da se komisija toliko trudi raditi na ovome Siguran sam da ćemo na sljedećem sastanku razgovarati o rokovima i obavljenom poslu i na ovom i na mnogim drugim dosjejima. Ako bude potrebno imati delegirane akte, onda ovakva rasprava neće biti potrebna. Sada imamo ovu raspravu jer nemamo delegirani akt. Meni nije važno radi li se ovdje o dužem ili kraćem popisu. Ja želim kvalitetan popis. Netko je već e, ranije rekao da je najbolje rješenje neprijatelj dobroga. Međutim, mi još nemamo niti dobar popis. A pogrešan popis dovodi do pogrešnih ishoda. A osim toga, narušava povjerenje europskih građana kojima nećemo biti u stanju objasniti zašto nam popis invazivnih stranih vrsta izgleda ovako kako izgleda. Ja sam zaista duboko uvjeren da je u ovom slučaju puno bolje odgoditi sastavljanje popisa nego izlaziti preuranjeno sa lošim popisom. Eto, to je sve što kao izvjestitelj o ovome želim reći. Glasovanje će biti održano danas poslje podne u 16 sati. I nakon toga, ako prijedlog prođe, drugog 12. ćemo glasati na plenarnoj sjednici. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. Ponovno se radi o prigovorima, međutim ovaj puta su e, tema genetski modificirani kukuruz G23 T35 e, e, a sada prvo Bart, izvolite. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala kolegama i kolegicama. Ja sam eh, surađivao sa gospođom Boylen, Evi eh, i još jednom osobom. Izrađivali smo rezoluciju ili prijedlog rezolucije kao reakciju na odluku komisije. Dakle, radi se o posebnom instrumentu Nama je svima poznato da u mm, GMO kukuruzu imamo posebnu vrstu fosfata i proteina. Ako dođe do odobrenja, doći će jednako tako i do povećane uporabe glifosata u poljoprivredi. Mi smo u sklopu odbora o tome razgovarali obratili smo se Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka i od njih smo dobili sljedeće informacije. Radi se o glifosatu koji je možda karcinogena tvar. Želim sada reći i to da se ovdje ne bismo trebali baviti tehničkim aspektima, već političkom argumentacijom koja je po mom mišljenju važnija predsjednik komisije Juncker u svome je e, govoru 15. srpnja 2015. rekao da ne bi odlučio odobriti genetski modificirane organizme ako bi se tome protivila većina zemalja članica. Prema tome, prođemo li kroz sve što smo do sada činili na području odobravanja GMO-a, vidimo da to nije točno. Većina se je u vijeću izjasnila protiv. Jednako tako možemo pogledati kako izgleda prijedlog poropisa vezanih uz uvoz genetski genetski modificiranih organizama i sjemena. O tome smo svemu razgovarali i u odborima i na plenarnoj sjednici. Na plenarnoj sjednici smo apsolutno jasno zatražili da nam komisija pripremi novi prijedlog. Prođimo i kroz naše vlastite izjave u kojima imamo izvješće o stajalištu većine sa plenarne sjednice. Dakle, odobrenje uvoza genetski modificiranih organizama je nešto protiv čega ćemo se morati boriti putem prigovora. Mi smo stupili u kontakt sa komisijom a od Junkera smo čuli da možemo zadržati svoj stav i da će se komisija prilagoditi. Uživamo i potporu od SID-a, od GUA i tako dalje. To je nešto što ćemo danas u 16 sati još trebati odobriti. U redu. Hvala. Imamo dakle prigovore, dva prigovora na istu temu, pa ću sada dati riječ drugoj osobi, a to je Donano. Hvala, hvala. Predsjedniče, gospođa Godin nije ovdje pa ću govoriti umjesto nje. E, provedbenim aktom e, Evropska unija želi dozvoliti e, uvoz GM kukuruza 603 kroz 25. To proizvodi Monsanto modificiran je da bi bio otporan na herbicide, naročito amonijak. To je najrašireniji herbicid koji proizvodi Monsanda. E, toleranca na glifosat e, je značajna. E, ovo mišljenje je problematično i odnosi se, se samo na izolirani glifosat a međunarodno istraživanje raka je pokazalo sinergiju između glifosata i adjuvanota i e, sa vrlo štetnim učincima. E, on je, e, glifosat je klasificiran kao karcinogena tvar. On također e, štetno djeluje na bioraznolikost, na životinje kao i na ljude koji e, konzumiraju te proizvode. E, to je pokazano i u razmjeni mišljenja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i EPSom. Kada god se takav proizvod e, stavlja na tržište, to povećava e, e, njegovo djelovanje na zdravlje ljudi i životinja. Tako i sada se ti, taj herbicid koristi u ogromnim količinama, preko 1000 mg po hektaru, u usporedbu sa 420 mg u prošlosti. E, zdravlje, poljoprivreda, e, prehrana Europske unije je e, sada u opasnosti. Nadležne nacionalne vlasti se također tome protive. Sva istraživanja pokazuju da su te tvari štetne Međutim, naravno, još nije dovoljno istraživanja provedeno o utjecaju e, e, tih herbicida. E, najmanja stvar koju možemo napraviti jeste da napravimo valjane studije i dovoljne studije. Počećam da parlament je služan sa ovim načelom koje sponjemo. To se odnosi i na motore automobila. E, e, složili smo se da testovi moraju biti e, izvedeni u stvarnim uvjetima vožnje, zašto to se to ne bi odnosilo i na poljoprivredne proizvode. ono što ostaje od ekonomske moći Europe mora se odraziti na ove uvoze usvajanje e, e, genetski modificiranih organizama je e, ireverzibilno. Ne možemo se onda vratiti u prošlost. Vidimo ovisnost Amerike o kemijskim proizvodima, pesticidi, herbicidi, otpornost, rast korova i što dovodi do još opasnijih e, proizvoda koji su još razarajući. E, e, imamo mnogo tvari koje spadaju u taj isti popis proizvodi na popisu na kojemu se nalazi glifosat E, to je odobreno u travnju ove godine. Proizvod je e, potpuno e, nedozvoljiv, on je mnogo preopasan za životinje, ljude i ribe. To je posljedica genetskih modificiranih organizama. Kad god Evropska unija uvizuje proizvode iz trećih zemalja, ona je odgovorna i za proizvodnju tih e, e, tvari u tim zemljama. E, jer mi tako uvozimo agrokemiju koja se ni u, ne može smatrati prikladnom za Europu i za norme i standarde koje u Europi važe. O mišljenje EFSE je e, daleko od onoga što očekujemo od direktive. E, čak i EFSA pokazuje da su e, toksikološki podaci potpuno nedostatni i da trebamo daljnja istraživanja da bismo dozvolili komercijalnu upotrebu tih proizvoda. Komisija želi odobriti ovaj uvoz Komisija je tako prekoračila svoje ovlasti i e, nije poštivala načela predostrožnosti. E, hvala lijepa. Thank you. And I have a, now I have five speakers on my list. First is a Guillaume Wallace. Merci, Hvala predsjedniče, biti ću kratak. Što se tiče rasprave prirode genetski modificiranih organizama danas, e, znamo da postoji neslaganje među nama danas. E, klubovi nisu složni, niti unutar klubova ne postoji e, jednoglasje nije to jedino što nas zabrinjava. E, stvarni problem je politički problem. E, raspravljali smo s komisijom o volji da e, ponovno stavi u nacionalnu nadležnost odobrenje za uvoz GMO-a. Taj predlog je odbijen, amandman je usvojen Eh, tražili smo da nam komisija dade novi prijedlog. Mi imamo zakonodavne eh, ovlasti, a komisija ima izvršne ovlasti. Komisija mora uzeti u obzir ono što mi kažemo. Eh, ovim prigovorom kažemo komisiji da ne može raditi kao obično business as usual. Ne može odobriti gmo e, a da se ne osvrće na zakonodavni okvir. E, očekujemo od komisije da nam da prijedlog o okvir koji je potreban za donošenje odluka e, za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama. U međuvremenu e, očekujemo da ovako važna odluka, kontroverzna odluka ne bude donesena i to je e, tema ovog e, prigovora koju socijaldemokrati podržavaju. Hvala. Gospođa Vjeri ima riječ. Izvolite. Ja ću biti kratka. E, izražit ću našu potporu e, našeg pokreta za ovu temi protiv GMO-a kako bismo dali jasnu poruku komisiji. Mi smo sada u jednom razdoblju velike e, nesigurnosti, vrlo širokih interpretacija, sve je moguće kad govorimo o GMO-ima. E, moramo imati sasvim drugačiji pristup. Pogledajte mogućnosti koje postoje u, mogućno, u budućnosti. E, e, trebamo shvatiti da postoji ovdje sustavni problem. ne smijemo dozvoliti ovakovu labavu interpretaciju zakona. Ovo je vrlo važna tema i to treba naglasiti. Gospodin Fjelner ima riječ. Hvala predsjedniče. Mislim da je ovo žalosna rasprava. Imali smo je mnogo puta, a izgleda da ćemo još mnogo puta o tome raspravljati i u budućnosti. To je perpetuum mobile, beskrajni stroj. EFSA je bila jako jasna. Rekla je da e, nema većeg rizika sa GMO-ima nego sa e, organizmima koji nisu genetski modificirani. E, drugi puta je to rekla 2009. godine. Rekla je da nema više rizika kod GMO-a nego kod drugih organizama koji nisu modificirani. E, u rujnu 2013. opet je ponovila i isto. A u lipnju ove godine je rekla da kombinacija ovih usjeva o kojima govorimo da je, sigur, da je to jednako sigurno kao konvencionalni usjevi u dobu e, kopa 21 u Parizu e, razmišljam o onima koji nijeću klimatske promjene. Odlučili smo da imamo, da će znanstvenici napraviti procjenu, a onda čak i kada dosljedno i jednoglasno kažu nešto, e, naprave to, to ponavljaju 10 do 15 godina, neki ljudi kažu ja imam vlastite znanstvenika koji kažu suprotno. Nema ih mnogo, ali ja im vjerujem. Evo, ta, to slušamo od e, onih koji nječu klimatske promjene. Ovaj odbor ne smije raditi na taj način. Moramo odlučiti o, e, u skladu s onim što su rekli znanstvenici i slijediti njihove savjete. E, kad čitam ove argumente koje ovdje stoje, i kad čujem da to ne smemo promatrati te samo tehnički već šire i politički e, nema tehničkog ni znanstvenog razloga e, moramo koristiti jedino što ostaje a to je politički razlog ali kad čitam o samu srž teksta Sadašnji sustav odobrenja je nezadovoljavajući jer nije bilo e, kvalificirane većine države članica za e, odobrenje uvoza GMO-a. Pitam se da li to može biti argument koji bi ovaj odbor mogao dati u drugom kontekstu. Države članice se ne slažu. Znam Imali smo e, glasanje o novom prijedliku komisije. E, to smo odbili zbog raznih razloga, raznih članova ovog odbora koji su došli e, iz sasvim suprotnih strana i gledišta. Odbili smo zakon komisije. Komisije ali da to primijenio na sve GMO to nije ozbiljno. E, e, rekli smo da nećemo ići za moratorij, e, da koristimo svaku priliku da zaustavljamo svaki budući zahtjev. Mislim da to nije smisleno. Stoga, ako pogledamo znanost i ako pogledamo naše vlastite stručnjake, o kojima smo se složili u ovom e, e, mandatu. Čak i ako se nekima ne sviđa za zakonodavstvo, usvojili smo ga, e, nikad nismo imali zelenije ministre u vijeću nego kada je ovo zakonodavstvo usvojeno. Trebamo ga slijediti i poštivati i čak ako smo izgubili u glasanju u ime svog kluba i samog sebe mislim e, da je e, neodgovorno da e, na stražnja vrata nastojimo progurati moratorij. Hvala. Hvala lijepa. Nostrovolci, izvolite. Hvala lijepa. Kratka verzija rasprave o ovim prigore bi bio SMS i onda bismo mogli otići na kavu. E, gospođa Godens, e, njen prigovor je nešto što švedski kažemo, na švedski bismo rekli e, ovdje smo skupili sve božićne darove, stavili ih u jedan koš zbog moralističkih razloga. Shvaćam ove moralne razloge, ali ne, ne shvaćam postupak zeleni prigovor i, i, i prigovori drugih. I tu e, imamo e, moralistički pristup. Kad sam to pročitao i pokušao shvatiti zašto je to tako, e, vratio sam se na Hoffmana i Strulu Petera. Tamo imamo jednog super eh, kašprla, zupn kašprl, koji kaže da neće jesti juhu. Mi ne želimo jesti u juhu jer je komisija eh, ju loše skuhala, stavila je u nju krive sastojke. Eh, što se dogodilo zupn kašprlu, umro je nakon pet dana. Mi stalno minimiziramo utjecaj ovog odbora E, pravo središte ove stvari ili srž stvari je ono što je predsjednik Juncker obećao, a to nije e, izvršio. E, proceduralne pravila za GM moraju se podvrći reviziji. Komisija neće donijeti odluku ako države članice, većina njih, to ne podržava. I to je srž stvari. Moramo e, zamoliti gospodina Junkera da se drži riječi i da ne e, počne opet e, ka, da se ponaša kao Zupn Kašprl iz njemačke verzije koji je rekao ne sviđa mi se ova juha. Imaš riječ, izvoli. Hvala lijepa. Pročila dala sam opravdanje prigovora. To će biti uzorak koji će, će se svi držati. Pozdravljam gospođi Avi za njeno poštenje. Ona je e, rekla potpuno jasno da je ona protiv GMO-a i da je to razlog njenog e, prigovora. Mm, Nećemo opet e, prolaziti kroz to e, jer je sve već rečeno. Ono što ne mogu prihvatiti jeste da e, smjesa antikorporatizma i populizma koji se ovdje čuje. SID klub i britanski članovi tog kluba će biti iznenađeni da je taj klub toliko složan u tome. To je nacionalna stvar, tu imamo nacionalnu politiku e, koja se sada odigrava u klubu. E, Francuzi, sredite to u Francuskoj, a ne ovdje. To je smješno simplistički e, prigovor. Prigovaramo zbog toga jer taj organizam je otporan na glifosat koji je odobren u Evropskoj uniji i i koristi se u 40% usjeva u Europu. A sada se bunimo protiv uvoza koji je vrlo mali dio e, te količine. To bi moglo biti karcinogeno, kaže. E, naravno i slanina je karcinogena Hoćemo i e, zabraniti sendviče sa slaninom, špekom, e, jer su e, moguće karcinogeni. Mm. Mm. Mm. Deprimirana sam. Ovo je moj profesionalni život, bliži se Božić Imamo ovdje sustav i sustav funkcionira. krmi, kr, krmive smjeste i hrana za životinje su bile tem, temom isto takovih rasprava ova logika mi je potpuno strana. Da, možete imati svoja načela, ali trebamo proći kroz e, postupke koje smo usvojili, inače ovdje tračimo vrijeme. Uh, Hvala. Imam još dvije osobe na listi, a onda moramo zaključiti popis govornika. Vidim da se nitko drugi niti ne javlja za riječ, dakle Stefan, e, izvolite. Hvala predsjedniče. E, kukuruz e, e, MK 603 možda sam po sebi nije opasan, ali on je toliko modificiran da je otporan na glifosat. I onda možemo reći ako ovakav kukuruz dođe na naša polja, da će e, seljaci koristiti više glifosata. E, dobit ćemo više pesticida, više glifosata na našim poljima. E, sigurno je da je glifosat štetan za zdravlje Stoga ne shvaćam da ovdje u ovom domu previtno, preventivno isključimo svaki moguć e, rizik. Stoga proizvode koji povećavaju taj rizik ne smijemo odobriti. E, priključujem se e, prečasnicima koji su rekli već imamo propise da se E, države mogu zabraniti genetski modificirane e, biljke. A sada da kroz strašnja vrata želimo nešto uvesti, e, mislim da to nije politika koju trebamo ovdje slijediti. I Zoltan Balco, zadnji govornik na mojoj listi. E, ću samo na dio e, rasprave. Jean-Claude Juncker i njegova obećanja su e, spomenuta nekoliko puta. ako država članica odbija nešto u vezi sa GMO-ima, onda komisija takove proizvode ne smije odobriti. To je Juncker obećao. To je i u, u, uključeno u radni program komisije E, e, e, čuli smo od jednog povjerenika da do toga neće doći. On se referirio na to da promjena postupka bi se onda mogla primijeniti i u drugim slučajevima, a to ne želimo. Ja to sad moram ponoviti. Ne radi se samo o tome da je Juncker nešto obećao, e, već i odgovorni povjerenik je također rekao da se to neće dogoditi. E, zašto komisija ja kaže da će e, se da će dati odobrenje ako nema kvalificiranu većinu za to ako EFSA ne dade suprotno mišljenje, onda komisija mora dati odobrenje. E, moramo očuvati transparentnost europskih institucija. E, ne znam, e, trebali bismo imati neki nezavisni institut osim EFSA. EFSA znamo je prije nekog vremena e, u nekoliko e, značajnih e, slučajeva o biotehnoloških instituta da nije postupala baš ispravno. Mislim da ova svemoćnost epse nije dobra. Hvala. Uh, u redu. Sad ćemo čuti e, komentare e, i odgovore na pitanja od strane komisije. Hvala predsjedniče, hvala što ste dali riječ komisiji u vezi s ovom predlogom rezolucije. Podsjećam da Zašto raspravljamo ovu stvar? Zašto je to problematično? E, komisija nije slijedila ovlasti koje ima. E, e, ovlasti da je ona, ona prekoračila svoje ovlasti. Vi, I mi imamo jedan postupak, zakonodavni okvir E, to je slijedilo parlament i vijeće. Taj je okvir vrlo strog. E, ako imamo zahtjev za odobrenje, to će e, onda ispitati EFSA. U sadašnjem slučaju imamo imamo jedan GMO gdje imamo dva jednostavna događaja koja su odobrena. Tu se ne radi o novoj kombinaciji, nepoznatoj kombinaciji. E, e Sastojci kombinacije su poznati. EFSA je primijenila postupak stak i rekao je da je taj kukuruz jednako siguran kao i nemodificirani kukuruz. Mm, e, mišljenja država članica, one daju komentare u ovom postupku, e, Francuzi, Austrijanci i Njemci nisu bili uzeti u obzir. EFSA je ispitala ove komentare i došla je do e, drugačijeg zaključka. Ona je dala i dodatne dok, dokaze i, i komisija se s tim složila. E, po, postupak je da se e, mišljenje EFSE podvrgne javnom mišljenju. Javnost je kom, komentirala, a Agencija za sigurnost nije e, e, tu našla nikakvih prigovora. Sada je sljedeći korak da se e, e, ovo pošalje državama članicama i nismo imali e, još nismo imali kvalificirane većine ni za niti protiv to smo poslali na a, prizivni odbor isti odbor, e, niti mišljenje za, ni protiv. Što se događa u takvom e, slučaju? Komitologija je jasna. Ako nema e, suprotnog mišljenja, ni pozitivnog mišljenja, komisija usvaja mjeru. Ovdje imamo obvezu kod GMO-a, imamo mogućnost predstavki u sažetku smatramo da nismo e, prekoračili naše ovlasti, ovlasti komisije i da smo ispoštivali sve postupke koji postoje. E, ja sam saslušala raspravu ovdje e, gdje imamo frustraciju jer prijedlog komisije ono što je obećao predsjednik Juncker Juncker nije, e, e, vi ste rekli, nije ispunite svoje obećanje. E, mi smatramo da kao i, države članice kažu da, da neke ne žele odobriti proizvod, da komisija je stoga predložila ovaj slavni tekst koji daje pravo državama članicama da zabrane taj e, proizvod, ali ne iz znanstvenih razloga, već iz političkih razloga i tako dalje. E, željeli smo dati to pravo državama članicama i to smo predložili parlamentu i vijeću. To, to pravo e, to pravo parlament nije iskoristio komisija žali e, da to nije prihvaćeno. E, povjerenik je rekao e, nećemo se vratiti sa drugom, drugim prijedlogom, nemamo plan B. Prijedlog nije još mrtav, on još živi jer je, se sada o njemu raspravlja E, u vijeću i kako je povjerenik rekao, to je važna rasprava. Moramo znati da imamo razliku, da li je to glavni direktor gospodin Miko, e, ponavljamo, države članice mogu glasati e, o, o, ovaj prijedlog o kojem će se dalje e, raspravljati i to će biti vrlo korisno za sve sudionike, e, za komisiju i za parlament i druge sudionike. Građani moraju znati što se događa, koja su mišljenja država članica. Smatramo da nismo uopće prekoračili naše ovlasti ovlasti komisije kad smo e, predložili da se glasa o ovim GMO-ima. Hvala lijepa. Hvala. Hvala. Samo kratko ako imate nekakve primjedbe u odgovoru na ovo. Da, vrlo kratko zato što moram e, ići na eh, odbor, na sastanak vezan za nadzor nad proračunom. Što se tiče gospodina Fjolnera, imam jedno pitanje za njega. To je kao kada ovi koji negiraju klimatske promjene kažu da mi to činimo odnosno da mi negiramo klimatske promjene na osnovu mišljenja ne činjenica. Mi imamo mišljenje EPS, imamo e, mišljenje međunarodnog tijela za istraživanje raka i e, mislim da to trebamo sve objediniti jer oni koriste različite metodologije i mislim da bismo trebali zaista tijekom rasprave za vrijeme ručka e, pogledati e, to, odnosno e, rastaviti o tome, jer će tamo biti predstavnici tih tijela i onda možete vidjeti koji su znanstveni argumenti tu uvršteni. Čuo sam što kažu liberali i oni naglašavaju ovu stvarnu raspravu i to je upravo ono što je spomenuo spomenuo i zadnji govornik koji govori ispred našeg odbora, to je da se komisija e, da nije ispunila svoje obećanje i mislim da je to nešto na što trebamo ukazati na ovom odboru. Moramo e, izvršiti pritisak da se to obećanje izvrši. Ja imam samo e, te prazne papire i mislim da stvarno trebamo izvršiti pritisak na komisiju da e, dade nove prijedloge. I sada e, gospođa Gudin kao odnosno Donano u redu ništa zato što se ona također je uložila prigovor. Mikrofon molim. Neću ništa dodati ovome. Danas poslije podne u četiri ćemo glasovati o tome i ako, se onda, ako to onda prođe, onda će biti na plenarnom zasjedanju u siječnju. Sljedeća točka je e, razmjena mišljenja o provjeri prikladnosti za e, rafinerije nafte. Dajem riječ gospodinu Karlo Petineriju koji je zadužen uh, u, za nove tehnologije 10 do 15 minuta, bolje bi bilo 10 nego 15, izvolite. Dobro jutro, dame i gospodo. Karlo Petinelli nije mogao doći, e, tek, će, tek je na putu. Evo sad stiže. Sjećaš li... E? Present? I have to give the presentation. Commissioner, the floor, please. Dobro jutro i ispričavam se što sam e, kasnio, ali e, provjera zaštitara je trajala malo dulje. Uvaženi zastupnici u parlamentu, dame i gospodo, kao prvo hvala što ste mi dali e, što ste me pozvali i dali mi priliku da vam objasnim kakva je trenutno situacija vezana za provjeru prikladnosti u industriji rafinerije nafte, rafiniranja nafte. Dakle, da nešto kažem o tome kako je to sve provedeno, kao imamo studiju koju će napraviti zajednički centar za istraživanje e, gdje ćemo dobiti brojke, tehničke informacije vezano za tu provjeru prikladnosti i nakon toga ćemo dobiti samo izvješće koje se još uvijek priprema i e, mogu reći da smo sada u zadnjim fazama pripreme. Ne mogu vam dati datum, ali mislim da se radi o nekoliko tjedana i kada to bude finalizirano, to izvješće i e, studija će biti objavljeni na internetu i naravno kao prvo će biti dostavljeno parlamentu i vijeću. To je dakle okvir i svrha je da se e, procijeni učinak svih zakonodavnih e, propisa Europske unije na e, ovaj sektor. Imamo dakle ovaj klasični, klasičnu procjenu učinka, a Ovaj postupak je puno širi zato što se razmatra ne samo e, zakonodavni propisi koji su konkretno povezani s time, nego ukupnost svih zakonskih propisa. Odlučili smo se za sektor rafinerija e, baš zato što je to jedna od prvih takvih postupaka komisije, ali sigurno neće biti i posljednji zato što se nova Europska komisija obvezala da će sektor po sektor vršiti tu provjeru prikladnosti propisa. Kao prvo imamo relativnu homogenost proizvoda i procesa u ovom sektoru koja eh, je olakšala provedbu analize. Drugi razlog zašto smo se odlučili baš za ovaj sektor je to da komisija je već 2012. ukazala da bi bilo dobro razmotriti zakonodavne mjere da se vidi da li one negativno utječu na konkurentnost e, sektora rafinerija e, zbog toga što su mnoge rafinerije u Europskoj uniji zatvorene i došlo do gubitka radnih mjesta. I zbog toga je smanjena i sigurnost opskrbe. U periodu od 2007. do 2013. 13 rafinerija u Europskoj uniji je zatvoreno. To je rezultiralo u gubitku više od 10.000 e, kvalificiranih radnih mjesta i najmanje 40.000 e, radnih mjesta drugdje. Dakle, e, DigiGrow je provela ovu provjeru prikladnosti. Imamo tu jednu više holističku viziju toga kako različiti zakonski propisi utječu na određene sektore i to je sve dio ove naše strategije za bolje zakonodavstvo. Provjerili smo sve zakonske propise kako oni utiču na taj sektor, procijenili smo konzistentnost, učinkovitost, vrijednost, e, dodanu vrijednost i fokus je bio posebno na konkurentnosti sektora. Analiza ovog izvješća je bila retrospektivne prirode i koncentrirala se na sektor rafiniranja nafte u ovom periodu do 2012. Radni dokumenti se zasnivaju na političkim izvješćima našeg Centra za procjenu učinaka Europske komisije e, i Europska komisija je izvršila analizu, ali konzultirali smo također i zainteresirane strane. Kvantitativna procjena je uzela u obzir učinak zakonskih propisa na troškove i prihode ove industrije u Europskoj uniji i na e, sposobnost te industrije da ostane konkurentna na globalnoj razini. Najrelevantniji, e, najrelevantniji zakonski propisi su bili direktiva o obnovljivim izvorima energije, zatim direktiva o ETS-u, direktiva o kvaliteti goriva, direktiva o industrijskim emisijama i neke druge. U usporedbi troškova i e, dobrih strana, odnosno koristi, može se to smatrati, može se smatrati da postoji e, proporcionalnost, no e, kumulativni troškovi svih tih kumulativni troškovi svih tih zakonskih propisa E, nisu e, nezanemarivi i do 25% smanjuju profite. E, ali postoje i drugi zakonski propisi koji negativno utječu na poslovanje rafinerija. Neki su specifični za pojedine rafinerije, recimo njihov smještaj i tako dalje, a drugi uključujući, uključuju i e, diverzifikaciju troškova, troškove energije i visoku variabilnost e, kvalitete e, tih naftnih proizvoda koje proizvodu rafinerije. Te rafinerije posluju na globalnom tržištu u svjetlu tržišnog natjecanja, odnosno konkurentnosti rafinerija iz Amerike i jugoistočne Azije izgleda da je slična situacija što se tiče što se tiče tih rafinerija, ali e, Srednji istok i Rusija su drugčija situacija. Oni imaju između ostaloga i niže e, troškove goriva. tako da nemamo isto, iste uvjete za poslovanje. Naravno, e, cijena goriva i troškovi rafinerija utječu na većinu drugih industrijskih sektora. Naša analiza ne pokazuje da postoji ikakva nekonzistentnost ili preklapanje zakonskih propisa E, upravo suprotno primijetili smo sinergiju što se tiče izvještavanja, posebno vezano za direktivu o kvaliteti goriva. Tijekom provođenja studija se vidjelo da je, su troškovi regulative e, su se povećali e, u razdoblju do 2008. a onda su do 2012. se stabilizirali. Učinak regulative na troškove poslovanja rafinerija pokazuje da ipak se mora ulagati u operativne troškove i u druge neke aspekte poslovanja. Učinkovitije rafinerije su uspjele e, te troškove regulative apsorbirati i ostati profitabilne, ali neke druge nisu. I sada evo neke interesantne brojke. Prosječno povećanje troškova od 47 eurocentra centra po barelu se može pripisati direktivi za kvalitetu e, goriva 29 e, odnosno za direktivu o obnovljivim izvorima energije 3,7 eurocenta. Nekoliko preliminarnih e, observacija vezano za te akte koji utječu na poslovanje rafinerije. Kako one djeluju? Mora se možda e, promijeniti način proizvodnje ili poslovanja na tržištu. Jedna od najvećih koristi izvučenih iz ove dvije direktive o obnovljivim izvorima energije i oporezivanju je smanjenje ovisnosti o uvozu dizela iz Rusija. Bez e, te dvije direktive bi se 1,3 do 1,6% povećala ovisnost o dizelu iz Rusije. Ali one su također poboljšale i e, svoju e, učinkovitost 3,7 eurocenti po barelu e, obrađene sirove nafte. Što se tiče ETS-a, u ova prva e, dva perioda trgovine tim emisijama vidjelo se da u ovom sektoru je pretjerano došlo do alokacije. Ta brojka pokazuje, e, ne ide, dakle, odnosi se na cijeli sektor. Znači ne radi se o nekom nedostatku ETS-a koji bi bio specifičan samo za taj sektor, nego samo se radi o tome da u prva dva perioda trgovanja da je previše e, je došlo do previše je dato tim sektoru, tom sektoru i e, došlo je do smanjenja poslovne aktivnosti u tom periodu. Ova e, direktiva o industrijskim emisijama je zaista teško pogodila rafinerije nakon 2006. posebno i troškovi, operativni troškovi su se također povećali. Gospodarski učinak e, zakonskih propisa o kvaliteti goriva je povezano sa ograničenju, ograničenjem sadržaja sumpora. Druge odredbe nisu dovele do nikakvih ekonomskih učinaka zato što e, je već prije 2000. su se počele provoditi. To treba učiniti? Dakle, provjera prikladnosti je korisna zato što može e, pomoći onima koji oblikuju politike. Prvog e, trećeg 2016. će biti rasprava na kojoj će sudjelovati svi, e, sudioni, svi zainteresirani dionici i tu ćemo još jednom proći kroz tu provjeru prikladnosti i što učiniti s njim. Dakle, tu ćemo moći napraviti to ocjenjivanje, e, ocjenjivanje kumulativnog učinka i tako dalje. Znači provjera prikladnosti je šira od e, procjene učinka zato što se tamo razmatra samo e, učinak jednog akta, a provjera prikladnosti, odnosno rezultati će također pomoći da se procijeni trošak svakog od akta i e, moramo reći da su naše rafinerije zaista najbolje, među najboljima na svijetu i e, da imaju vodeću ulogu u ekološki prihvatljivom poslovanju i to ne smijemo dovesti u rizik. Jer e, želimo ekološki odgovornu proizvodnju koja vodi ka rastu i otvaranju novih radnih mjesta. Hvala na pozornosti. Thank you. And now we have time for discussion. First on the list is Mark. Sada prvo dajem riječ gospođi Grostet, jer u okviru ove naše rasprave. Hvala lijepa. Zahvaljujem komisiji na ovoj e, raspravi i na radu koju su obavili jer bilanca kvalitete je vrlo dobar način da postupamo pri e, procjeni e, utjecaja zakonodavstva na e, industrijske sektore. E, međutim, kad radimo takovu bilancu, to ne smije ostati mrtvo slovo na papiru. Moramo to mora biti povod za neke nove mjere. Ova bilace kvalitete rafinerija E, vidi koliko je ona izložena e, e, tržišnom natjecanju od strane trećih zemalja. Imaju, dakle, treba izbjegavati sve dodatne troškove koji dolaze zbog zakonodavstva. Koje mjere, dakle, pre, poduzeti kako bi se održala konkurentnost sektora? To će nam Eh, dozvoliti da preispitamo neke zakone. Što predviđate kao posljedicu toga? Kom, hoće li nam komisija moći dati eh, detalje revizije propisa? E, imamo e, rizik premještanja ugljika, izgubili smo mnogo rafinerija, one koje imamo, mada su one vrlo dobre, nažalost, e, njihov broj pada. Moramo znati hoće li komisija nam dati obavijesti o, o praćenju posljedica mjera. Hvala. Hvala. A sada Elizabeth Gardini. Hvala. Samo sam se htjela nadovezati na ovo što je rekla gospođa Grostet. Mislim da je zaista mnogo toga urađeno što se tiče ove provjere prikladnosti. Činjenica da se uopće na tome radilo i da postoje taj kontinuitet rada, da nismo to odbacili i e, važno je da se i dalje procjenjuje učinak e, regulative na konkurentnost ovog sektora koji e, na osnovu toliko studija se pokazalo da igra važnu ulogu i dugoročno i srednjeročno vezano za naše potrebe za energentima. Uzimajući u obzir različite elemente koji su, na koje je ukazano do 2012. godine, smo vidjeli zaista e, kakav učinak ima ova industrija, posebno e, aspekt rafinerija i vidjeli smo troškove. Da postoje troškovi koji naprosto e, ne idu ruku pod ruku sa onim što je trebalo biti rezultat. Znači troškovi su visoki, no ipak propisi su učinkoviti. Moramo uzeti u obzir ove aspekte kada e, to sve provjeravamo, ocjenjujemo i pratimo. Što se tiče ovih rafinerija koje su uspjele apsorbirati na jedan konkurentan način te troškove, onda moramo postaviti pitanje kao prvo koliko rafinerija ukupno je e, ispunilo te parametre e, što se tiče konkurentnosti. I također trebamo postaviti pitanje u kojoj mjeri se mogu e, absorbirati ti troškovi u rafinerijama, ali naravno trebamo uzeti u obzir i posljedice, drugim riječima gubitak udjela na tržištu i gubitak e, konkurentnosti, možda bi se trebalo, možda bi nam komisija mogla malo bolje to objasniti. I moram reći da ono što mi moramo učiniti ovdje jest e, uzeti u obzir kompleksnost ove situacije. I vidjeti u kojoj mjeri e, u Europi može doći do prestanka korištenja fosilnih e, goriva. Ako pogledamo e, što druge regije rade i vidjeti u kojoj mjeri Europa može ići tim putem i e, kakve politike se mogu, za kakve politike se možemo odlučiti posebno što se tiče uvoza trebamo to gledati sa stanovišta ne samo konkurentnosti, nego i stručnih znanja, radnih snaga, eh, energetske sigurnosti. Dakle, na jedan sveobuhvatniji način to sve gledati. Eh, hvala, gospodine predsjedavajući kolege. Htjela bih postaviti komisiji pitanje koje se odnosi na cijelo ovo pitanje. Pitam se da li unutar komisije oni zaista surađuju na temama koje se odnose na e, rafinerije od jednog sektora do drugog sektora. Jer ako gledamo e, na to sa aspekta očuvanja radnih mjesta, to je nešto što je veoma relevantno, ali trebamo pogledati i ekološki aspekt i e, aspekt korištenja obnovljivih izvora energije, to su ogromni izazovi, ali pitanje je kako zemlje članice se e, posvećuju e, korištenju i osmišljavanju novih goriva, kako se ona stavljaju na tržište i koju podršku oni imaju dakle radi se o ekološki prihvatljivim gorivima, pa me zanima u kojoj mjeri, koliko se radi unutar komisije na upravo tome. Dakle, e, stvaranju tržišta za e, bolje korištenje goriva u sektoru prometa tako da e, sam sektor rafinerija može ostati i konkurentan i ekološki prihvatljiv. Vidim da ima puno pitanja, možda bi komisija mogla imati i odgovore na ta pitanja. Eh, hvala lijepa predsjedniče za mm, gospođu Ruspe i onoga što se tiče konkurentnosti, što namjeravamo napraviti. Kao što sam već rekao, komisija će predstaviti svoj fitni eh, ček. Eh, to je početna točka. Danas ne znamo što ćemo uraditi, ne zato jer nemamo ideja, E, već što želimo uskladiti ideje sa dionicima, industrijom, e, e, civilnim društvom i tako dalje. Prvog ožujka ćemo imati forum sa industrijom nafte. Što se tiče provedbe ovih mjera, za sada još nemam informacija E, komisija je, je, će napraviti provjeru prikladnosti za određene sektore, uključivši rafinerije. E, ne znamo što će e, se dogoditi sa tim testovima u budućnosti, za sada to još ne znam. Što se tiče gospodina Gardinija, industrija eh, eh, i aspekt financiranja su vrlo važni eh, kako bismo imali dobar energetski miks. To je od ključne važnosti. Ono što sam želio istaći jeste da rafinerije nafte se ne bavi samo rafiniranjem nafte, već i e, mnogim drugim proizvodima. E, govorimo o nečem što je vrlo važno za cijeli lanac. E, nesumnjivo studija pokriva razdoblje od 2000. do 2012. Nakon toga je došlo do promjena. Kao što sam spomenuo, u mojem prijašnjem odgovoru e, komisija još nije programirali e, neke daljnje studije, ali sigurno će i njih biti. Do, e, morat ćemo uzeti i razne faktore koji su se dogodili nakon 2012. godine. To će odrediti naše buduće korake koje rafinerije mogu apsorbirati ove troškove. To je spomenuto u studiji koja je izvršena do 2012. Moramo vidjeti što se događalo nakon 2012. E, tehnologija rafiniranja se promijenila. E, moramo pogledati kako se ta nova tehnologija odrazila na troškove. Uzet ćemo u obzir i druge faktore e, koji moraju biti uključeni kako bismo imali e, konkurentnije rafiniranje nafte. E, prijenos troškova na potrošača. To je nešto što je tema raznoraznih rasprava, naročito u direktivi ETS E, još nemamo studija koje nam daju e, neke čvrste zaključke o tom prijenosu troškova. Kako bismo odredili koji sustav je najučinkovitiji, e, to će biti tema sljedećih studija. Ako gubimo konkurentnost zbog određenog e, pristupa, onda je e, jedan način e, suočavanja s tim izazovom jeste da potrošači snose dio troškova. Naravno sve to nije lako provesti. Nemamo još konačnih zaključaka. Još jedna stvar koja je važna jeste E, rizik bijega industrije iz Europe. Naravno, komisija je toga svjesna. Pokušala je povećati ulaganja u Europi kroz plan i program ulaganja. E, e, govorimo o svoti od 15 milijardi eura koje će se dati na raspolaganje industriji koja vrsta olaganja e, su potrebna, koja će dati najveći e, prinos i koja će potaći e, razvoj, kako će se uključiti multinacionalne kompanije, što će povećati konkurentnost. I tu je ključna riječ rast. Moramo pogledati razne tendencije i dinamiku koja postoji na tržištu kako bismo došli do specifičnih i konačnih odluka. Moramo surađivati sa industrijskim sektorom. Naravno, to mi s njim e, surađujemo od samog početka e, e, testiranja prikladnosti konzultiramo se sa e, industrijom i zajedničkim istraživačkim centrom. U prvog očujka ćemo ovdje u Briselu imati raspravu sa industrijom, sa nevladinim organizacijama i drugim dionicima. Naravno, potpuno smo svjesni činjenici da um, e, rafinerije nafte se e, natječu sa drugim izvorima energije za promet. Komisija ima i strategiju za alternativna goriva. E, imamo razne izvore ali zato imamo posebnu strategiju e, koja je u nadležnosti povjerenika za promet. Mislim da je to sve, ali ja i moj e, pomoćnik smo vam na raspolaganju ako imate daljnjih pitanja. Hvala lijepa. Hvala svima na ovoj vrlo kvalitetnoj raspravi. Na sljedećoj točci dnevnog reda imamo vrlo ozbiljnu temu. Još čekamo neke sudionike u raspravi, pa ćemo odgoditi početak za 15 minuta. Imaćemo stanku od 15 minuta, a nakon toga razmjena stajališta između Svjetske zdravstvene organizacije i komisije o glifosatima. Hvala. honorable colleagues, I just want to inform you that uh, people from IR are... Dame i gospodo, možemo pomoći. Naši očekivani sudionici upravo prolaze e, kroz e, provjeru na ulazu i vjerojatno ćemo ih još morati pričekati kojih pet minuta. Budući da su po dnevnom redu prvi govornici, pričekat ćemo još pet minuta. Hvala. Dear colleagues, it is time to start and... Kolege i kolegice, vrijeme je za početak. Imamo desetu točku dnevnog reda, razmjena stajališta između komisije i Svjetske zdravstvene organizacije o glifosatu. Kao što znate, ovdje su predstavnici Međunarodne agencije za istraživanje raka i iz Agencije Svjetske zdravstvene organizacije. U ožujku završeno je istraživanje o glifosatu, a ja ću dati riječ doktoru Christopheru Wildu i doktoru Quitonu koji je odgovoran za glifosate. Nakon toga nastavljamo sa predstavnicima i stručnjacima iz EFSE, a nakon toga ćemo imati raspravu e, članova odbora. Izvolite. Hvala. Nadam se da sam svu tehnologiju dobro uključio. Dakle, najprije vam zahvaljujem na pozivu a svjestan sam da na raspolaganju imamo malo vremena. Doktor Keg Aiton e, će vam održati e, dakle, izlaganje o glifosatima. Izvolite. Dobro jutro, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je biti s vama danas. Ja bih u sljedećih 10 do 15 minuta rekla nešto ne samo o tome na koji način vršimo svoje evaluacije, već i nešto o tome kakve smo rezultate dobili nakon evaluacije glifosata. Samo trenutak, trebala bih promijeniti slajd. what, I'll do, uh, background information. Dati ću vam sada neke informacije o monograf programu i kategorizaciji, a nakon toga nešto o evaluaciji glifosata. Molim vas sljedeći slajd. Dakle, IARC agencija je osnovana prije 50 godina. Nakon toga nastala je jedna zamisao da napravimo standardizirani sustav kategoriziranja karcinogenih tvari. Taj je program bio pod pokroviteljskom Lorenza Tomatisa, čiju sliku vidite na slajdu. Zamisao je dakle bila sustavno evaluirati znanstvene dokaze uz potpunu znanstvenu raspravu i mi smo na temelju te zamisli nastavili s postupkom. U proteklih 40 godina izvršili smo evaluaciju nad više od 980 tvari. Kako dolazi do preporuke tvari? Tako da postoji ili izloženost ili dokaz karcinogenosti. Većina tvari ne može biti klasificirana u treću skupinu. Malen broj tvari je u prvoj skupini ili u drugoj A i drugoj B skupini. Monografije ili ove e, knjižice sa naranđastom naslovnom stranicom koju možete vidjeti služe tome da se utvrdi karcinogene tvari te mjere sprječavanja. Možda si sada postavljate pitanje nakon što dobijemo dokaze o karcinogenosti, na koji način dolazi do izdavanja knjige o karcinogenoj tvari. Evo, sada ću vam nešto reći o tome kako se to čini. Prvo imamo preambulu knjižice. To je dakle kratak dokument od otprilike 25 strana u kojem piše tko je vršio evaluaciju, na koji način je rješen sukob interesa, kako smo kontaktirali sa dionicima i na koji način smo koristili znanstvene kriterije za e, dokaze vezane uz zdravlje ljudi, životinja i sl. Na ovom slajdu možete vidjeti kako izgleda sadržaj dokumenta. Imamo dva dijela. To su temeljni dijelovi koje možete vidjeti na našoj internetskoj stranici ako vam je ovo zanimljivo. Dakle, da nastavim. Ja bih sada istaknula neke od aspekata u postupku koji vršimo i koji opisujemo u preambuli knjižice. Dakle, IRK ima vrlo dobar pristup naj novim dostignućima znanosti vezanima uz istraživanje raka. Jednako tako koristimo znanstvenu metodologiju, terminologiju, te imamo pristup znanstvenim inovacijama i na taj način utvrđujemo dokaze. A dokazi su dijelom E, našeg programa Monograph i to je nešto što su preuzele već i e, druge vlade i instituti za istraživanje raka širom svijeta. A sada sljedeći slajd. Možda se pitate tko vrši evaluaciju u sklopu irk To čine nezavisni znanstvenici te vodeći stručnjaci na globalnoj razini. Mi ih e, angažiramo zato što posjeduju stručna znanja s jedne strane, ali isto i zbog toga što nema sukoba interesa stvarnog niti očiglednog. Dakle, postoje znanstvenici koji i u slučaju glifosata primjerice E, jesu stručni, ali postoji sukob interesa. Postoje tri konkretne uloge u sklopu kojih nam se znanstvenici pridružuju kao pozvani stručnjaci, kao specijalisti ili kao e, promatrači iz nekog istraživačkog centra, instituta, sveučilišta i tako dalje. Zatim imamo tajništvo iz kojeg ja dolazim, a želimo na taj način potvrditi da su naše sve evaluacije e, sačinjene na pravilan način. Sve o stručnjacima objavljujemo dva mjeseca unaprijed na svojoj internetskoj stranici, a zatim slijedi objavljivanje knjižice. Sada nešto o transparentnosti. Na koji način osiguravamo transparentnost prije evaluacije? Dakle, imamo prvo sadržaj preambule koji sam već opisala, koji objavljujemo, ali isto tako objavljujemo i raspored istraživanja godinu dana unaprijed, te e, članove radne skupine i sve ostale sudionike dva mjeseca unaprijed i rezultate u punoj monografiji. Imamo isto tako javni proces potpuno otvoren znanstvenicima kao promatračima, a isto tako imamo i online knjižice koje možete u potpunosti skinuti sa interneta. Imamo jednako tako i stručno revidirane citate te nezavisne baze podataka koje su javno dostupne i e, sve to vodi do evaluacije. Sve je ovo e, nešto što ću e, vam kasnije još opisati. I dakle imamo obrazloženje i zaključak. Koje vrste podatka uključujemo u znanstvenu proceduru? Imamo jedno načelo koje nazivamo systematic review ili sustavna revizija, odnosno pregled. Dakle, radi se o e, međunarodnim odborima i recimo nacionalnom vijeću iz SAD-a koje se bavi ovim procesom na znanstvenim temeljima i kao nešto što se može ponoviti. Dakle, imamo isto tako ujednačenu hijerarhijsku strukturu evaluacija. To je nešto što čine znanstvenici za znanstvenike. U ovom procesu svaka e, e, svaki dokaz je kritički e, i stručno ocijenjen a isto tako i imamo naše dobro poznate uglate zagrade. Tamo stručnjaci, kada god žele, mogu opisivati sve aspekte studije radi koje su došli do svog zaključka. Isto tako opisuju e, sve podatke vezane uz mehanizme evaluiranja i to objavljujemo. A sada na sljedećem slajdu možete vidjeti vremenski raspored aktivnosti. Samo sekundu. Naranđastom bojom možete vidjeti aktivnosti tajništva. Odabire se tema, objavljuje se istraživanje, a nakon toga kreću članovi radne skupine. Sastaju se osam mjeseci prije istraživanja, čine e, plan evaluacije, stavljaju svoje komentare u one uglate zagrade i započinje proces. Zatim imamo drugi korak, a to je da imamo uključivanje druge kategorije znanstvenika koje sam ranije navela. I nakon toga imamo najvažniji dio, a to je osobno sastajanje, oči u oči. Dakle, to je osmodnevni sastanak, prilično tradicionalni način suradnje, kada se stručnjaci sastaju i donose zaključak. Time proces završava. Nakon toga imamo e, kratku objavu Zatim objavu u Lancet Oncology e, časopisu. Dijelimo sve reference sa zdravstvenim agencijama, a isto tako evo u srpnju smo objavili nakon cijelog procesa monografiju o glifosatu. Godina nam je zaista bila puna aktivnosti. A sada konkretnije o glifosatu. Evo sadržaja samog e, monografije. Prvo imamo sadržaj, dakle, sa stručnom revizijom i četiri vrste dokaza. Ja ću naglasak staviti na rad kod ljudi i životinja, te mehaničke i relevantne podatke u tom smislu. U drugom dijelu monografije imamo evaluaciju i to je u posljednja dva dijela monografije. Eto, to je struktura koja je puna referenciji sa navedenim izvorima. Kako dakle činimo evaluaciju? To je jedan dvoslojni proces. Imamo sustavnu reviziju ili pregled, a zatim i definiranu terminologiju kojom se moramo koristiti. Kada je riječ o raku kod ljudi i eksperimentalnih životinja, imamo različite vrste razine dokaza. Dakle, e, dostatni, ograničeni, nedostatni ili oni koji ukazuju na nedostatak karcinogenosti. Dakle, postoje različiti e, programi e, širom svijeta. Mehanistički podaci mogu biti srednjejaki, slabi ili snažni kao dokaz. Dakle, to su tri vrste dokaza koje ugrađujemo u cjelokupnu evaluaciju, a evaluaciju sam vam opisala na samom početku. Sada možemo krenuti sa dokazima vezanim uz glifosat. Opisat ću vam na koji način smo ovdje koristili sustavni pristup. Dakle, ključne epidemiološke studije vezane uz glifosat, uključuju i istraživanja vezana uz non-Hodgkinsov limfom iz SAD-a, Kanade i Švedske tri dijela svijeta. U njihovim istraživanjima postoji pozitivna uzročno posljedična veza između glifosata i non-Hodgkinsovog e, limfoma i drugih karcinoma, no velika kohortna studija u SAD-u to nije potvrdila. Opći zaključak je da postoje ograničeni dokazi karcinogenosti za ljude i non-Hodgkinsov limfom. To smo opisali u preambuli. Dakle, postoji pozitivna veza koja jest e, vjerojatna, ali se ne može isključiti slučajni uzrok. Imamo i biotestove vezane uz rak. Biotestove je radna skupina procijenila i reći ću vam sljedeće. U dva istraživanja o miševima našli smo pozitivnu vezu između tumora, a Ovdje imate pi vrijednosti ako vas zanimaju matematički podaci. Dakle, u oba istraživanja postoji mala vjerojatnost da postoji veza između glifosata i tumora. I to je nešto što dosljedno odgovara prethodnim informacijama i dvijema nezavisnim studijama o vezi između tumora i e, glifosata kod eksperimentalnih životinja. Imamo stotine raspoloživih e, istraživanja koje su stručnjaci podijelili u deset e, kategorija prema karcinogenosti i karakteristikama. Dakle, imamo jačinu ili snagu dokaza koja je snažna kod glifosada, imamo oksidativni stres i genotoksičnost, te imamo određene mehanizme koji se događaju kod ljudi, a epigenetičke su naravi. A sada nešto o tome kako je skupina 2A došla do svoje evaluacije. Postoje ograničeni dokazi veze između e, raka i glifosata kod ljudi, dovoljno dokaza kod životinja koje se koriste u e, pokusima i zbog toga se može zaključiti da bi to dovodilo do raka i kod ljudi i zbog toga imamo opću evaluaciju da se radi o vjerojatno karcinogenom tvari. To je zbog toga što imamo podatke ne samo za životinje, već i za ljude. Ja znam da danas govorimo o glifosatima, ali postoje i neke druge tvari koje smo evaluirali, koje imaju različitu e, snagu dokaza. dvije druge tvari su također klasificirane u kategoriju 2a. A sada nešto o nezavisnom i transparentnom postupku koji koristimo u sistematičnom pregledu i evaluaciji. Eto, to bi bilo sve i hvala vam na pozornosti. Thank Hvala. A sada ćemo odmah dati riječ stručnjaku iz EFSE koji će nam iznijeti stavove EFSE. Hvala gospodine predsjedavajući, dobro jutro e, svim zastupnicima i u naše ime. Uvijek nam je drago e, da možemo doći ovdje u parlament i objasniti što EFSA radi i e, cijeli taj znanstveni rad. Prvo, prije nego što dam riječ Joseu Tarasoni koji će nam nešto reći o zaključcima EFSA, prvo ću vam ja dati mali kontakt, kontekst našeg rada na glifosatima, kao što vidite, u okviru regulativnog sustava Europske unije za pesticide imamo sustav od tri koraka prije nego što sredstvo za zaštitu bilja se može staviti na tržište u zemlji članici. Mi smo sada na kraju koraka jedan, a to je e, procjena prije obnove dozvole za jednu aktivnu tvar od strane zemlje članice. Nakon toga imamo e, stručnu ocjenu koju provodi EFSA u suradnji sa 28 zemalja članica. Znači radi se oko 600 stručnjaka koji zajedno rade na tome. Sva stručna znanja e, koja postoje e, su tu objedinjena. Nakon toga mi smo sada sa svojim zaključcima dovršili ovaj korak. Nakon toga je na Europskoj komisiji da odobri za uporabu tu jednu aktivnu e, tvar i nakon toga još pojedine zemlje članice u koraku 3 e, rade svoju procjenu rizika e, za sve formulacije koje sadrže pesticide i koje sadrže tu aktivnu tvar. Što smo mi ovdje učinili? Mi smo napravili jednu sveobuhvatnu procjenu koja je trajala oko tri godine, počela je 2012. Počeli smo Prvo e, sa zemljama članicama koja je zemlja izvjestiteljica. Imamo Njemački institut za ocjenu rizika koji je pokrenuo taj korak. Nakon toga smo imali jednu stručnu ocjenu gdje smo uključili sve znanstvene stručnjake u javnim službama. U svim zemljama članicama otprilike 100 stručnjaka je radilo na tome i naravno oni su koristili i e, institute koji postoje u zemljama članicama. Također smo pozvali i IARC i JMPR i e, e, Američku agenciju za zaštitu okoliša i oni su se odazvali našem pozivu. Znači to je zaista do sada najsveobuhvatnija ocjena rizika povezanim sa glifosatima. Radi se o jednom transparentnom procesu, imali smo javnu raspravu o svim e, izvještajima, posebno onom njemačkom i također sve dokumente objavljujemo. Nismo samo objavili zaključke i kontekstualne dokumente, nego ćete na našem web sajtu naći oko 6000 stranaca, stranica tih popratnih dokumenata koji obuhvaćaju e, svaki e, komentar i daju kontekst za sve studije koje su prevedene kako smo mi to sve procijenili uključujući i e, studije koje su proveli, proveli, provedene od strane industrije. dakle, u otvorenoj znanstvenoj literaturi možete naći upravo tako kvalitetne dokaze. I također smo pozvali sve zainteresirane strane da pregledaju naš rad, zato što su one sada E, javno dostupne i e, JMPR nas je također molio da im dostavimo te podatke kako bi ih oni procijenili i to je sada pokrenuto. A sada dajem e, riječ mom kolegi Hoseu koji će reći koji su glavni zaključci tog stručnog, stručne ocjene. Dakle, imamo stručnu procjenu opasnosti glifozata po zdravlje ljudi i kod e, korištenja e, njega kao herbicida. Dakle, imamo sve toksikološke i ekotoksikološke podatke. Nismo obuhvatili samo genotoksičnost, nego cijeli profil koji se zasniva na svim tim informacijama. Što se tiče otrovnosti, tog toksičnosti glifosfata, imamo preko 150 novih studija i na osnovu procjene tih e, novih ocjena koje nisu korištene u prethodnom ocjenjivanju, imamo nove vrijednosti uključujući i ovu akutnu referentnu dozu koja se koristi dakle, u ocjenjivanju opasnosti kratkoročne za potrošače. Također imamo i onu maksimalnu dozvoljenu dozu e, u reziduama. I Dakle, prvi puta se koristi ta akutna referentna doza. Što se tiče ocjene karcinogenosti, kao što su kolege iz Arka naglasili, i oni također informiraju druge agencije o svemu tome. Nakon e, objave njihove monografije mi smo razmotrili i njihovu procjenu. Mi smo ponovno procijenili preliminarnu evaluaciju koju nam je dostavila Njemačka u bliskoj suradnji sa zemljama članicama Europske unije na osnovu kriterija koji e, se zasnivaju na uredbi koja je dogovorena od strane parlamenta, komisije i vijeća, mi smo na odgovarajući način ocijenili kancerogenost glifosata. Važno je spomenuti da ovaj e, sustav koji ima Europska unija, dakle ta uredba se zasniva na globalnom harmoniziranom sustavu koji su različiti programi UN-a definirali posebno za klasifikaciju kemikalija. Kao što je već naglašeno, IARC ne primjenjuje tu metodologiju, odnosno ima drugčiji sustav klasifikacije kancerogenih tvari. Dva elementa koji su bili osnovni za nas kad smo počeli ponovnu procjenu kancerogenosti su kao prvo da se utvrdi da obuhvaćamo svu, sve znanstvene dokaze koje su relevantni za našu ocjenu i zbog toga što je ova monografija se smatra novom e, epidemiološkom e, studijom, nju smo također obuhvatili, također sve e, sve druge reference smo uključili, nismo mogli naći nikakve novije studije. Onda smo e, procijenili znanstveno sve, sve to, neću vam sada ulaziti u te kriterije, to su općenito znanstveni kriteriji koji se primjenjuju općenito, primjenjuje ih i IRK, a to se sve zasniva na znanstvenim dokazima. Znano se zasniva na dokazima, to je nešto što je za nas od apsolutne važnosti. Napravili smo posebno kancerog, procijenili smo kancerogenost, 30 stručnjaka iz zemalja članica iz EFSE kao i iz Europske agencije za kemikalije e, koja je zadužena za provedbu uredbe i radi transparentnosti cijelog procesa također smo pozvali i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, IRK i JMRP, one koji su zaduženi za pesticide i oni su nam se priključili kao promatrači. Sudjelovali su u našim raspravama. Što se tiče e, epidemioloških podataka za ljude, više manje smo došli do istih onih informacija koje je u svojoj monografiji prezentirao IRK. Procijenili smo te informacije na osnovu informacija, to je kriterija koje se nalaze u uredbi o CLP-u i vidjeli smo da postoji ograničeni dokazi o karcinogenosti kod ljudi i da se po kriterijima iz uredbe onda ne može to klasificirati kao karcinogen. Što se tiče životinja, imamo puno više dokaza. Imamo 13 e, ključnih studija e, kod sisavaca za citotoksičnost i imamo još pet dugoročnih studija koje Jerke nije uzeo u obzir u svoje monografije. Sve naše znanstvenici u EFSI, zemljama članicama, su brižljivo proučili sve te dokaze i u skladu sa kriterijima iz uredbe CLP, e, smjernicama Europske agencije za kemikalije je to sve proučeno i dakle IARC ima taj mehanicistički pristup, a mi smo imali drugčiji pristup i po njemu e, mi smatramo da je malo vjerojatno da je glifosat genotoksičan. Imamo 13 studija koje pokazuju da nema e, učinka, znači da glifosat nije genotoksičan. I imamo tri studije koje pokazuju određenu dozu, određenu mjeru genotoksičnosti, ali kod vrlo visokih doza. Mi smo pročavali koje su doze korištene u studijama i vidjeli smo da u visokim dozama postoji citotoksičnost, ali da e, se radi samo o potencijalu, međutim potrebne su visoke doze, te onda se ne može dokazati genotoksičnost. Važno je vidjeti da postoje neke studije vezane za genotoksičnost ne glifosata samog, nego formulacija koje sadrže e, tu tvar. One su bile pozitivne, ali e, genotoksičnost koformulanata i uloga citotoksičnosti se ne može procijeniti. Na osnovu tih rezultata u zaključku mi preporučamo zemljama članicama da e, procjenjuju e, genotoksičnost ovih e, koformulanata koji su postoje na tržištu kako bi se vidjelo jesu li oni genotoksični. Što se tiče karcinogenosti, Što se tiče karcinogenosti, postoje neke studije, šest e, studija e, koje nije uze obzir IARC i također neke od ovih e, studija su ili pozitivne ili negativne, ovisno o tome koja se statistička metodologija koristi. EFSA više voli metodologiju koje su te e, studije e, primjenjivale u svom e, osmišljavanju studija. Znači tu IRK nije poštivao one smjernice OECD-a. Za EFSU ključni element je biološka relevantnost tih studija jer mi procjenjujemo e, jesu li te tvari karcinogene po ljude i znanstveni kriteriji da se vidi jesu li ti učinci relevantni ili nisu na ocjenu karcinogenosti u ljudi. Vidjeli smo da tu postoje neki trendovi koji e, se primjenjuju dakle, kod primjene veoma visokih doza. Znači imamo genotoksičnost koja se ne pretvara u kancerogenost i po znanstvenim kriterijima se to ne bi trebalo uzimati u obzir kod ocjene kancerogenosti kod ljudi. Također smo vidjeli da unutar ovih, e, da, dakle da je došlo do nekih razlika kod ocjene incidencije. Kada se sve to e, objedini, kad se ocjene sve te studije po kriterijima e, klasifikacije koje imamo u našoj uredbi, mi smo utvrdili da glifosat e, nije vjerojatno da će biti genotoksičan, odnosno kancerogen. 27 zemalja članica je podržalo EFSU u e, toj ocjeni. Švedska e, ima odvojeno mišljenje. Oni smatraju da bi se ipak to trebalo klasificirati u kategoriju 2 po CLP-u, mada je ograničeni su dokazi da je to kancerogeno za ljude. No, tu smo sada gledali samo kancerogenost, a ne toksičnost koja je prisutna kod puno manjih doza. Dakle, mi nećemo e, promijeniti našu klasifikaciju unatoč tome što jedna zemlja članica e, se zalaže da se to ipak kategorizira u kategoriju 2. Dakle, mi smo napravili jedan sveobuhvatnu procjenu znanstvenih dokaza, puno širu nego IRK jer je od nas, za nas zaista važno da ovaj europski sustav uzme u obzir sve raspoložive e, znanstvene podatke. Mi smo se tu e, posebno držali uredbe za pesticide, to je 1107 iz 2009. E, i mi smo vidjeli trebali revidirati kategorizaciju glifosata i sada je na zemljama članicama da procijene te formulacije koje su na njihovom tržištu. Dakle, mi smo zaista tu uzeli obzir najviše znanstvenih e, podataka i e, uzeli smo u obzir e, kriterije iz uredbe o CLP o pesticidima i zbog toga nije potrebno da se glifosat klasificira kao karcinogen. Imamo ovu manjinu zemalja koja želi da se on klasificira kao karcinogen, dakle da bude u kategoriji 2, a nijedna zemlja članica ne podržava e, da se on e, u skladu sa uredbom klasificira u kategoriju 1, a to je vjerojatno kancerogen. Kao što je spomenuo Bernard, e, objavili smo preko 6000 stranica popratnih dokumenata Dakle, sa svim detaljima, svi svake studije koje smo koristili u svojoj procjeni, sve komentare u okviru javnih rasprava i konzultacija sa drugim agencijama. U skladu e, sa e, odgovarajućom komunikacijom, mi smo znanstvenoj zajednici i javnosti objasnili zbog čega je došlo do razlikovanja u mišljenju sa ARKOM. Drage kolege, još jednom vam hvala što ste dali EFSI priliku da iznese e, ove znanstvene podatke i sad ćemo vam rado sve ovo dodatno objasniti ukoliko imate kakvih pitanja. Hvala, a sada možemo otvoriti raspravu. Vjerojatno imamo neka pitanja zastupnika i prvi je gospodin Peter Le ispred EPP-a. Jedna minuta je pol, molim. Hvala, e, hvala. Nisam računao da ću baš ja biti prvi. Zaista sam e, zahvalan e, na ove dvije prezentacije, dakle od IRK i od EFSE. E. Mislim da nam je bila jako korisna jer oni i jedni i drugi kažu da je ovo napravljeno na jedan sveobuhvatan i nepristran način za nas je e, važno da vidimo na temelju čega je došlo do tih razlika jer e, jedna agencija tvrdi da je e, glifosat vjerojatno kancerogen kod ljudi, a druga da nije vjerojatno da je kancerogen za ljude i zaista e, sam e, pažljivo slušao ovo što nam je objašnjavao predstavnik iz EFSA, da su oni primijetili da postoje elementi glifosata, odnosno formulacija koje sadrže glifosat, koje se trebaju dalje, dalje još analizirati i mislim da bi bilo bolje da se ne donose nikakva odluka dok se ne naprave te dodatne procjene zato što mislim da je jedna stvar e, čisti glifosat, a drugo su formulacije koje ga sadrže. I mislim e, da je zaista veoma važno e, da mi pazimo ne samo na korištenje, nego na izloženost. Hvala. Hvala predsjedniče. Mislim da je ovo vrlo važna tema. Glifosati, e, to, tu smo raspravu produžili kako bismo imali više vremena i kako bi se izradile e, studije i sad imamo tu IARC i EFSU. Pitanje za IAR, IARC, da li je e, kod vaše studije uzeto u obzir kombinacija glifosata sa drugim e, tvarima. Da li je to istraženo? A sada pitanje za EFSU, za gospodina e, Zašto se u EFSI studiji e, EFSE ne govori o konačnim proizvom, proizvodima? To uopće nedostaje, to nedostaje u vašoj studiji. Možete li nam o tome e, nemo, možete nešto reći kako to da to niste uvozili u obzir? Hvala. Thank you very much. Puno hvala, gospođa Ademkamp. Puno hvala. Način na koji je sastavljeno EFSINO mišljenje o glifosatu je skandalozno i nije dostojno ove institucije. Stalno razmišljamo o tome što ne valja sa Europom, ali evo čini se da su ekonomski interesi iznad interesa za očuvanje okoliša i zdravlja građana. Mnogi su znanstvenici u ovo bili uključeni, no ono što je činio IARC nije uzeto u obzir. Imamo i Njemački institut za istraživanje koji je obavio svoju studiju, a niti to nije uzeto u obzir. Ja zaista ne znam na koji način bi se ovako mišljenje moglo smatrati nezavisnim i sveobuhvatnim. Postoje i druga provedena istraživanja u kojima postoje indicije da je glifosat vjerojatno karcinogen u ljudi. Osim toga, postoji i pismo znanstvenika iz cijelog svijeta u kojemu tvrde da ovo izvješće nije prihvatljivo i da nas navodi na pogrešan trag. Zbog toga pozivam da ne odobrimo glifosate. Ako komisija ipak učini suprotno, mi ćemo u ime svoga kluba dati sve od sebe da to spriječimo. Povezat ćemo se i s drugim klubovima kako bismo to učinili. Ja ne smatram da postoje neki značajni razlozi na, kojim, na temelju kojih bi se dozvolila uporaba glifosata u Europi. Gospođo Girling, hvala. Ja bih e, nešto pitala vezano uz ovo pismo znanstvenika o izvješću i vezano uz neke od informacija iz tog pisma. Postoji spor između IRK i BFR-a vezano uz podatke koje su koristili. Dakle, osobe koje su potpisale pismu kažu da je evaluacija EFSE koristila značajan broj dokaza koji nisu bili javni niti transparentno dostupni i zbog toga se čini da postoje razlike u zaključcima glede karcinogenosti glifosata. Zbog toga ja izravno postavljam pitanje EFSI. Je li to točno? Jeste li u EFSI u svoju evaluaciju uključili dokaze koji nisu bili dostupni drugima, iarku i to je nešto što tvrde drugi znanstvenici. Je li to točno? Puno hvala. Gospođa Rigosi. Hvala predsjedniče. Imam nekoliko pitanja za razne osobe. Prvo za Je li istina da je komisija zatražila uh, za glifozate da E, da e, e, imamo posljednične dokaze za karcinogenost glifozata. Drugo pitanje za EPSU i to je rekla Gerling. Čujemo da BFR je koristio referentne studije o genotoksičnosti glifozata i da te studije nisu objavljene. Kasnije saznajemo da trećina e, stručnjaka e, u studiji su bili e, namještenici industrije. A treće i najvažnije, glifosat je aktivna tvar koja ona sama nije karcinogena, ali oni adjuvanti koje dodamo aktivnoj tvari to stvara veliku toksičnost. Postavljam pitanje EFSI, je li točno da Monsanto koji radi te studije ne daje e, formulu adjuvanata koje dodaje glifosatima? Je li točno da kad EFSA radi evaluaciju e, koristi samo e, glifosate, a ne i Roundup koji stvara toksičnost? Ako je to točno, onda je to skan, skandal. E, mi smo otišli u Parmu, postavili to pitanje. Mm, e, e, radite li vi te, takove studije? I vi ste pali na tom ispitu još jednom. E, evaluacija koji uzima u obzir samo jedan mali dio stvari, a ne uzima u obzir cijeli roundup E, imamo 96 e, stručnjaka koji su zapitali EPSU e, zašto imate takove razlike u studijama između Jarka i EPS-e. Hvala. Gospodin Pedicini ima riječ. Hvala. Sve sam do sada pažljivo slušao. Ovo je zaista zanimljiva rasprava. Imamo s jedne strane IRG sa svojim rezultatima. To je dio svjetske zdravstvene organizacije. A zatim imamo EFSU koja sa svoje strane procjenjuje rizike. Na temelju različitih analiza koje su do sad provedene, dobili smo rezultate glede karcinogenosti glifosata u ljudi. Imamo osim toga i rezultate EFSU u kojima stoji da ne postoji e, karcinogenost u ljudi. I sada nam je zaista teško. Sve ovo treba tumačiti na temelju statističkih podataka ili na temelju čega. Meni nije jasno kako ćemo sada donijeti vlastiti sud. Jednako tako, ne shvaćam baš e, na koji način smo mogli završiti sa ovako suprotnim e, rezultatima, bez obzira na transparentnost na temelju koje su vršena istraživanja i studije. EFSA je istaknula da je istraživanje vršila na nezavisan način, no Sada se postavlja pitanje je li bilo tu nekog uplitanja od strane industrije ili uplitanje u samu evaluaciju. Takve navode smo čuli u vezi sa Bajrom. EFSA nam je dala informacije koje statistički gledano nisu utemeljene, ne temelje se na statističkim načelima i zbog toga ovaj rezultat ne možemo smatrati u potpunosti nepristranim. Hvala vam na ovom komentaru, ali vas molim da se držite vremenskog ograničenja. Gospođa Ajuso, hvala. Evo pažljivo sam slušala prethodne govornike kada se čini znanstvena procjena. Prvo što morate učiniti je proći kroz materijale i metode. Meni se čini da oboje u ova dvije evaluacije nije usklađeno. Nije niti čudo stoga što smo dobili različite rezultate. Čini se da je EFSA istraživala djelatnu tvar ili aktivnu substancu, a e, IRG je koristio cijelu formulaciju. Mi ovdje govorimo o odobrenju aktivne tvari i to smo trebali od samog početka reći. Glifosat je sastojak 30 različitih e, proizvoda na tržištu oni svi sadrže različite aditive. To je nešto što smo jasno morali čuti od samoga početka. U jednoj studiji imali smo zajednički odbor za reziduje JMPR. Čini se da je taj odbor došao do jednakog zaključka kao i EFSA. Gledajte, za sve nas koji nismo stručnjaci za ovu temu, ovo dovodi do velike zbunjenosti. Zaista bismo željeli da nam netko ovo objasni i da imamo usporedive podatke sa istim materijalima i na iste načine provedena istraživanja i tako dalje, a ne da imamo različite formule sa glifosatom kao jednim od sastojaka. Što se tiče dopisa e, o kojem ste govorili, o tome želim čuti više. Hvala. Gospodin Pok, izvolite. Hvala. Evo samo bih kratko rekao sljedeće. Ja sam detaljno prošao kroz oba dokumenta. Glavna razlika, po mom mišljenju, nije ta da je IARC istraživao formulaciju, a ne samo djelatnu tvar. IARC je u stvari radio i na djelatnoj tvari i na formulaciji. Međutim, nije koristio rezultate onih studija koje su naručile i financirale kompanije iz industrije. Jednako tako zanima me zašto već 15 godina dolazimo do ovog zaključka, pa to je apsolutno neprihvatljivo, posebno kada je toliko toga nesigurno i kada nam trebaju dodatne informacije. Komisija bi željela odobriti očito uporabu ove tvari što je moguće dulje. Ja uopće ne svačam zašto bi to željeli, ali mislim da je to apsolutno neprihvatljivo. Nije mi jasno zašto komisija ne predloži da se izvrši e, istraživanje vezano uz ometanje žljezda sa unutarnjim izlučivanjem i e, glifosata kao endokrinog disruptora. Želim jednako tako reći i ovo. EFSA je uzela u obzir velik broj različitih istraživanja u kojima se pokazalo da glifosat e, u sadrži jedan vrlo e, opasan enzim koji može prouzročiti različite teške bolesti poput raka. Nije mi jasno zašto se ne spominju velike kohortne studije koje su Lansen i Levo e, proveli u SAD-u. Zaista je jasno da postoje određeni problemi. Evo vidim da bih trebao završiti pa samo zaključno želim reći ovo. Ovo je situacija bez presedana. Čini se da svjedočimo tomu da znanstvenici ne mogu doći do sporazuma, niti postići konsensus. I zato bismo trebali e, raditi na temelju načela preliminarnog opreza ili predostrožnosti. E, mnoge studije e, pokazuju da je glifosad vrlo štetan i za ljude i životinje. Nije i potpuno isključeno da je to točno. Prema tome imamo opravdane sumnje u vezi s glifosatom E, trebamo koristiti e, načelo predostrožnosti e, kod glifosata i svim kombiniranim proizvodima. Bilo bi sramotno kad bi neke, neki klubovi zanemarali svoju dužnost očuvati... Imamo problema s engleskim prijevodom, oprostite. Možemo li, po, možemo li početi iznova? E, želite da počnem iznova? Ne. Bilo bi skandalozno kad bi e, mala većina Envija e, mogla nešto e, blokirati u vezi s glifozatima. Ekonomski razlozi ne smiju imati prednosti E, moramo e, preventivno postupati i čuvati zdravlje ljudi i životinja. To je naša odgovornost. E, ne smijemo stvari uzimati olako i igrati se sa zdravljem naših sugrađana. I će nas jednostavno. Hvala. Gospodin Ekaut ima riječ. Martin. Ja, ähm, es ist wie gesagt worden, aber muss ich nochmal die Bedeutung... Ehm, mnogo toga je re, rečeno. E, glifosat se koristi na 40% površina u Njemačkoj. E, e, dakle, to je značajno. Moramo isto tako reći da se to ne radi jer je to potrebno, već jer je jeftino sada e, ćemo još više e, dozvoliti da se koristi još više količina tog glifosata. Mm. E, glifosat se koristi i prije žetve i to je važno reći. Moramo se držati i smjernica OECD-a na u mi trebamo zauzeti stajalište. Kao evropljani moramo biti kredibilni. Ako moramo djelovati kao zaštita građana, ako postoji rizik, ne možemo reći da to je, može biti ovako ili onako. Moramo primijeniti načelo predostrožnosti Eh, dali smo FC vremena, a, a, a onda je ona uzela jednostavno ocjenu e, njemačkog BFR-a. Umjesto da je to intenzivno provjela i e, uzela u obzir stajalište IARKA. Eh, radi se o tome da eh, e, ne možemo procijeniti kako djeluje ovo tva, ova tvar jer stu, nisu napravljene studije koje su proučavale kombinaciju glifosata s ostalim adjuvantima. E, načelo predostrožnosti je najvažnije. Moramo uvesti ograničenja. O tom nema sumnje. Hvala. E, Dornano. Dornano ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, glifosati i, i proizvodi sa adjuvantuma su vjerojatno rizik za ljudsko zdravlje, to smatra IARC. Imamo dovoljnu osnovu da bismo smatrali da proizvodi s glifozatom i adjuvantima predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje. Nakon toga EFSA predlaže da e, ponovno e, definiramo toksičnost e, glifosata. Kažu da studije na životinjama ne pokazuje vezu između koristanja glifozata i raka kod ljudi. Mislim da to nije dobro iz dva razloga. Ne, ne, trebamo, e, ne trebamo čekati da imamo e, dokaze sa svih strana i svih izvora da bismo uveli načelo predostrožnosti. E, što, a što je sa toksičnošću za, za tlo? Da li je komisija provela o tome opsežnu studiju? Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Grostet ima riječ. Hvala predsjedniče. E, e, e, sve nas zabrinjava ova razlika mišljenja između EFSE i IRK. Studije očito nisu vođene na isti način i sa istim formulama. Ja se pitam, postavljam pitanje o ulozi EFSE ako je to savjetno znanstveno tijelo za komisiju, a ako mišljenja EFSE e, problematična, onda kažem, e, čemu služi ta agencija? A, a, komisija e, ne može slijediti ta mišljenja. A, evo, radi se o kredibilnosti EFSE. I drugo, E, trebamo izađi iz ovog tjesnaca. E, agencija mora vršiti e, testove, mora ih proučavati na temelju kombinacije glifosata i adjuvanata. Bilo bi važno da tu da baci više svjetla na tu stvar. E, kako bismo e, došli do podloge za konačno odobrenje e, glifozata. Ono što molim da dobijemo čvrste znanstvene dokaze. Hvala. Hvala, gospođa Melior. Hvala lijepa, predsjedniče. E, mnogo se o tome govorilo, e, zahvaljujem i FC i Arku na predstavljanju njihovih rezultata. I zahvaljujem što su došli ovamo na ovu raspravu. E, mi nismo došli ni korak dalje u problemu. Želimo znanstvene dokaze od raznih agencija E, trebamo i potpunu političku evaluaciju. E, moramo znati što se događa u privatnom sektoru kad e, te tvari koristi osobe koje nisu osposobljene, koje ne znaju kako one djeluju i tako dalje. Što se događa s bioraznolikošću, na primjer. U, tim na umu pitam EFSI, E, što si želite. Ako dobijete nalog da evaluirate jedan, jednu tvar, onda ćete predstaviti rezultate tih e, studija. E, ali kad dobijemo nove informacije, kako ćete onda postupati? Pitanje je što si želite? Želite li drugačiji mandat kako biste nam onda mogli predočiti valjane rezultate? Hvala. Gospodine Kao, tako želite. Ako insistirate, možda samo jedno jednostavno pitanje za IARC, zato što ovo što je EFSA rekla, odnosno što je predstavnik S rekao, mi smo bolje obavili posao nego vi, to je nekakav rezime toga što je e, rekla EFSA. Dakle, mene zanima koja bi bila vaša reakcija na ovo što ste čuli nakon što ste nam se vi obratili, to je pitanje za vas, a za EFSU. Imam dva jednostavna pitanja. Kao prvo tvrdite da ste vi e, pregledali više studija. Koliko tih studija e, su napravili predstavnici industrije? samo brojka. To bi bilo dosta interesantno. I drugo, no zaista želim konkretan odgovor na ovo pitanje koje su postavili druge. Imamo pismo EFSI koje kritizira transparentnost, dakle da vi ne primjenjujete postupke OECD-a, da vadite referencije iz svojih radova, da ih brišete. Dakle, e, to je zaista ozbiljna kritika, a vi stvarno tvrdite da e, ste veoma transparentni. Imate dakle dvije opcije ili ovih 96 znanstvenika laže ili ste vi preoptimistični vezano za vašu vlastitu transparentnost. Mislim da nema tu srednjeg nekog odgovora. Pa želim od vas veoma e, točan odgovor. Hvala, gospođa Evi. E, hvala. Zahvaljujem e, njihovim izlagačima na njihovim izlaganjima, ali hoću naglasiti jednu od stvari koja je ovdje iznesena. 96 uh, ovih uh, strana uh, koje su navedene od strane komisije. Mene zanima komercijalni aspekt. S drugim riječima, kakvi komercijalni interesi ovdje postoje, posebno kad se uzme u obzir činjenica da je Monsanto ne bi li onda bilo možda bolje da se procjenjuju tvari koje se zaista e, koriste na poljima, a ne e, samo aktivna tvar. Primjerice u Monsantovim proizvodima. Naravno, mi hoćemo poboljšati proizvod i nadamo se da e, bi onda to bila i svrha takve studije, studije koju bi trebala provesti EFSA. Korištenje studija koje nisu objavljene dovodi u pitanje uopće sam postupak stručne ocjene, peer review. Moramo e, jasno znati koji su stavovi zauzeti i kako, zato što u ovom slučaju mi opet koristimo metodologiju koja se ne može smatrati ozbiljnom. Pa hvala gospodin Dorfman. Hvala lijepa. E, naravno nije zadovoljavajuće ako imamo ovako različita mišljenja e, kao EFSE i Kad pogledam kako se vodi ta rasprava u javnosti i u tisku, imam dvije sumnje. Ne smijemo zaboravati da glifozat e, je povezan sa GMO-ima i e, zaista sumnjam u to da se u stvari e, stvarnosti e, radi o jednoj sasvim drugoj raspravi, a ne o glifosatima. Nisam siguran ako pogledam primjere iz prošlosti kad kolege kažu da industrija ima toliki interes da brani te tvari. Mm, mm, mm. A ja bih e, morao e, reći da e, industrija ima itekako interes da taj proizvod bude na tržištu. Mm, to, to je najčešći herbicid, glifosat se kaže ne možemo kao u Sjevernoj Koreji čupati korov sa e, smotikama ili pijucima. E, e, ako se postavlja pitanje glifosata, što je sa alternativama, drugim tvarima koje se stavljaju na tržište? Da li bi druge tvari zaista poboljšile situaciju? Šen Hvala gospodine predsjedavajući. Govorimo o zdravlju naših građana i govorimo o pesticidima i o posljedicama njihovog korištenja. Neki ljudi su rekli da glifosati mogu biti kancerogeni, a EFSA je sada eh, predstavila svoje izvješće u kojem stoji da nije vjerojatno da su oni kancerogeni po ljude, ali oni također kažu da treba postaviti nova pravila za nadzor eh, glifosata i eh, u hrani. Dakle, postoji li opasnost ili ne postoji opasnost ili vi kažete da bismo trebali imati stroža pravila za korištenje sa hranom, Zašto to kažete ako kažete da oni nisu kancerogeni? Imamo još jedno izvješće i stvarno me zanima što je istina, što nije istina, što je opasno, a što nije opasno. Radi se o zdravlju naših građana. sad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 E, da li su metode tako različite ili e, mjerila ocjenjivanje da imamo kod istih podloga tako različite rezultate? Kao laik moram reći da imam dojam da je nedjelovanje e, vrlo štetno glifosat e, se e, sada e, stavlja na istu razinu kao recimo crveno meso ili neki, neki drugi toksični, neki toksični proizvodi. Kao, imamo tu i azbest, imamo tu i duhan u toj klasifikaciji alkoholni proizvodi i prerađeno meso s jedne strane e, e, nešto kažemo metodički, ali ono što mi nedostaje jeste e, praksa. Neko ko pije jednu čašu vina tjedno sigurno neće imati viši, veći rizik od, da oboli od raka. Što se događa u praksi s vašim preporukama? Hvala Hvala. Hvala mm, predsjedniče. E, e, godine i godine studija, stotine i stotine stručnjaka, sada imamo kaos. E, reći ćete mi da to nije prvi puta. Imamo neke odgovore koji zapravo nisu konačni E, to je e, rekla je gospođa Groset, e, sada smo u škripcu. Treba naći izlaz iz toga. Gospođa Groset i gospođa Rivasi su bile gotovo istog mišljenja. I tu imamo jednu mogućnost da saznamo jesu li zapravo aktivne substance koje su problematične ove različite procedure su e, evo dovele do ovih e, različitih e, odgovora. To bismo trebali iskoristiti kao mogućnost i vršiti još daljna istraživanja i studije u sljedećih šest mjeseci. Moramo biti oprezni, naravno načelo predostrožnosti je važno Eh, možda to nije današnja tema, kakva je alternativa, koje su alternative. Naši eh, kolega je govorio o tome o eh, što će biti alternativa, neće li to biti još gore. Treb, htjela bi, bih biti sigurna da ono što drugo što odaberemo neće biti gore od glifozata. Hvala. Hvala lijepa na ovim vrlo zanimljivim komentarima. A sada čekamo na odgovore. Moram reći mm, mm, da će predvodioci biti ovdje još samo 10 minuta. Debata je bila vrlo zanimljiva. E, dati ću riječ e, prvo Iarku, a onda članovima EFSE. Izvolite. Kao prvo, hvala na ovoj zaista informativnoj raspravi i ovim zanimljivim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na one stvari koje su upućene našoj agenciji. Kao prvo, želim naglasiti da ako na kraju ove rasprave e, ostanemo sa nekakvom ekvivalentnošću, mislim da to nije dobro. Ne, mi moramo e, ocjenjivati znanstvene dokaze, e, moramo na taj način pomoći državljanima Europske unije. E, na početku bih samo reći da za IARC ovo nije bilo ništa komplicirano, to nije bilo kontroverzno, koristili smo standardnu metodologiju koja je međunarodno prihvaćena i koja se tijekom posljednjih e, četiri desetljeća koristi. Radi se o identifikaciji e, rizika, znači i mi u svojoj kategorizaciji zapravo ocjenjujemo našu e, naše uvjerenje da nešto zaista izaziva raka, ne snagu e, tog učinka. I zato se možda razlikuje to od drugih e, kategorizacija. Evo da još neke stvari razjasnim. Na početku bih htio reći da IARC nije ograničio svoju analizu na formulaciju. Podatke, podaci su vezani za kancerogenost kod životinja se odnose na čiste spojeve i što se tiče genotoksičnosti i oštećenja e, DNK kod ljudi, tu smo koristili čisti glifosat, a ne formulaciju, znači izgleda da je došlo do nekih nesporazuma vezano za tu znanstvenu osnovu našeg studija. Podaci vezani za kancerogenost kod životinja, e, dakle ne radi se o toksičnosti kod samo visokih doza, nego radi se o tome da je toksičnost tvrđena i kod doza koje nisu genotoksične. Mi smo također gledali i trendove, dakle sa povećanjem doze dolazi li do većeg broja e, raka. To je standardna metodologija e, kod testiranja tvari na kancerogenost životinja. Što se tiče genotoksičnosti, to je veoma važno, to smo vidjeli ne samo kod e, staničnih sustava, nego i također kod nekih terenskih studija gdje smo mjerili situaciju kod ljudi koji su izloženi kod e, zaprašivanja nekih, nekim formulacijama koje sadrže glifosat. Epidemiološke studije po svojoj prirodi su ograničene, sad tamo se samo bavimo onime što se koristi u stvarnom svijetu, dakle radi se o formulacijama, ali te formulacije se razlikuju od zemlje do zemlje. I povećanje broja slučajeva raka, odnosno opasnosti od raka se e, je utvrđeno na više kontinenata, znači postoji neki zajednički faktor koji bi u ovom slučaju bio glifosat. Druga stvar koju želim pojasniti je e, taj dojam e, da agencija nije obuhvatila e, tako širok niz studija i da je stoga nepotpunija u odnosu na analizu koju je učinila EFSA. Ne radi se o kvantiteti, nego se radi o kvaliteti. Naša, naše polazište je da mi uvijek sve stavljamo javno, javno je dostupno i svi mogu to ocjenjivati i kontrolirati i mi želimo da naš proces ocjenjivanja izdrži taj proces e, evaluacije i nadzora. Dakle, mi nismo uzeli u obzir studije koje nisu javno objavljene, jer one nisu stručno ocjenjene. E, znanstvena metoda znamo kakva je. I mi bismo e, radije uzeli u obzir samo one studije koje su ocijenili drugi znanstvenici. Dakle, e, to su neka razjašnjenja posebno vezano za ocjenu formulacija i e, skupove podataka koje smo koristili. Da smo imali više podataka o genotoksičnosti ili kancerogenosti, primjerice iz studija koje je provela sama industrija, to ne bi promijenilo našu ocjenu jer smo vidjeli pozitivne E, studije i vezano za kancerogenost e, i za ljudske e, stanice i kod životinja. Znači to ne bi promijenilo naše zaključke. Hvala sada EFSA. Puno hvala. Ja bih dao riječ Hozeu da nam nešto kaže o znanosti, a ja ću onda na općenit način zaključiti. Hvala Bernard, hvala na svim dosadašnjim komentarima. Evaluacija EFSE je nešto što je sukladno uredbi. Ima dva koraka. Prvo je odobrenje aktivne tvari, zatim peer review i zatim procjena te odlučivanje o odobrenju. I to za svaki pojedini proizvod koji sadrži formulaciju i to u svakoj državi članici. Što se tiče genotoksičnosti i karcinogenosti, mislim da je važno reći da znanstvena istraživanja predlažu da se testiraju e, odvojeni sastojci postoje o tome i smjernice OECD-a i Europske znanstvene agencije. Testiranje formulacija čini se samo kada želimo potvrditi genotoksičnost ili karcinogenost kao nešto što uzrokuje veza različitih koformulanata. Dakle, najprije se prvo izdvajaju izdvojeni sastojci koji se kao takvi testiraju, a kasnije zajedno kako bi se potvrdio učinak. To je važno. Mi smo uzeli u obzir sve dostupne informacije. Jasno smo preporučili državama članicama da testiraju genotoksičnost i karcinogenost formulanata. Mi smo jednako tako radi toga trebali dobiti popis svakog sastojka. Da bi rezultati istraživanja bili valjani, moramo imati potpune informacije o svim sastojcima, ne samo o količini glifosata, već o svim ostalim sastojcima koji su u kojem postotku, kakve nečistoće sadrži proizvod i koje učinke to prouzrokuje. I onda vrlo pozorno moramo provjeriti je li neki učinak vezan uz glifosat ili ne, a vezan uz ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša. Ako vidimo da učinak nije vezan uz glifosat već uz druge koformulante, onda moramo provjeriti da li se ti koformulanti javljaju i u drugim formulacijama. Eto, moramo to kao nešto što je iz znanstvene perspektive vrlo, vrlo važno uzeti u obzir. Komisija nam je dala ovlast da provjerimo jedan koformulant i e, ispostavilo se da je on još toksičniji i ne možemo isključiti niti genotoksičnost. Vezano uz transparentnost procesa i objavljene i neobjavljene informacije. Mislim da je važno sada reći da su sve informacije o istraživanju EFSE objavljeni, a što se tiče uredbe iz 2007. godine, sve što smo dobili kao informacije iz 24 različite kompanije od početka uzimamo u obzir. A isto tako imamo i e, procjenu koju, je, e, koju smo dobili iz Njemačke. Vezano uz karcinogenost. I IARC i EFSA koriste studije iz industrije. Postoji samo jedna studija gdje smo imali e, pokrovitelja iz industrije, pa to nije moglo ući u procjenu. Što se tiče korištenih informacija, imamo različite u, a sada imamo informacije od EFSA. IARC je uzeo u obzir informacije od svih ostalih i to je nešto što je moguće javno provjeriti. Što se tiče djelatnih tvari, mi svake godine pokrivamo 40 do 50 različitih djelatnih tvari i sastavljamo zaključke. Naši zaključci su sveobuhvatni. Ne tiču se samo karcinogenosti, već i referentnih doza recimo koje mogu predstavljati rizik po potrošače. Osim toga sastavljamo preporuke za ublažavanje rizika, opasnost po okoliš i ublažavanje učinaka kada se koristi u poljoprivredi. Dobro, hvala. A sada nekoliko komentara s moje strane koji nisu znanstveni nego su vezani uz proces i ulogu EFSE.